good morning, everybody. Uh, sorry for the delay. We were waiting for uh, the report and the Evo, dobro jutro. Čekamo na naše izvjestitelje u Sjenina za prvu točku dnevnog reda danas, a to je cijeli dosje o programu Life život. I mislim da je većina ljudi zapravo već stigla, uključujući našeg izvjestitelja, pa bi mogli početi s vas, makar nema još svih sjena. Ali dakle, to je program za okoliš i djelovanje protiv promjena, klimatskih. Pa prema tome možemo početi sa našom raspravom i dajemo riječ našem izvjestitelju. E, Gerbrandiju, izvolite. Hvala lijepo. Jako mi je drago što sam ovdje među vama gdje mogu prezentirati moje izvješće o programu Life život. To je zapravo jedna od mojih najdražih stvari u koju sam radio, jer mislim da je to najučinkovitiji program kojeg imamo u Europi, više neuspješan. Pa sam onda bio više sretan što sam tu postao izvjestitelj. I bilo mi je jako drago da se i danas ujutro dignem u 5.30 kako bih na vrijeme stigao na ovaj naš sastanak odbora i mogao ovo prezentirati. Zašto je to tako veličanstven program? Zato što su ti projekti stvarno prekrasni, sjajni, vrlo, vrlo vrijedni. I tu se pokazala u toku primjene i provođenja jedna vrlo niska stopa problema. Evo da vam dam samo nekoliko primjera da vidite proteklih godina koliko je bio uspješan. Jedan je bio projekt financiran u Španjolskoj. E, riječ je bila o tome da su se tamo različite ptice grabežljivice trovala i to je bio velik problem u Španjolskoj, sa samo 600 tisuća eura i jednim milijunom e, eura kojeg je dala Španjolska sa svoje strane, uspostavljen je jako uspješan program koji je spriječio ilegalno trovanje tih divnih ptica, ugroženih ptica, grabljivica, grabežljivica. Zatim, to je divan primjer zato kako može biti uspješan projekt s tako ograničenim proračunom. Na jednom drugom području gdje se borimo protiv posljedica promjena klime u Walesu. Projekt je financiran kako bi se vidjelo kako se recimo može onaj, onaj smrad i ona isparenja koja dolaze iz različitih deponija otpada odlagališta može zapravo ta različita plinska isparenja onda nekako uhvatiti i iskoristiti. I to smo vidjeli sa vrlo malo novaca, dakle nešto što je britanska vlada dala iz Europske unije isto išlo otprilike milijun eura i onda se iz toga vidjelo da smo otprilike 13 milijuna eura vrijednosti opreme za hvatanje CO2 uspjeli izbjeći na taj način uštediti direktno u prvoj godini primjene tog programa. Evo vidite, to su ti primjeri kako se može s malo novaca puno postići. Vidjeli ste da smo u svoje izvješće podnio i nekoliko amandmana, nekolicina ih je bila isključivo tehničke prirode kako bi se tekst pročistio i postao precizniji. Recimo ja sam low carbon, niski ugljik, pretvorio u low emission, niske emisije. Onda CO2 sam pretvorio u stakleničke plinove Mislim da vam je to potpuno jasno jer zašto smo išli na te tehničke promjene. Druge stvari drugi amandmani su bili nešto više političkog karaktera. E, Čistu energiju smo promijenili u obnovljivu energiju, energetsku učinkovitost. Zatim sam dodao i pomorske ekosustave, morske, oceanske, dakle, e, ekosustave i habitate dakle ili na kopnu ili morske, morske. Zatim sam naglasio i važnost učinkovitosti resursa, korištenja resursa kao jedan dio našeg e, kružnog gospodarstva. Zatim dio amandmana koji sam podnio imaju malo isto zapravo izražen politički karakter, naravno to su oni amandmani koji se odnose na proračun pogotovo. Mi znamo da je proračun ograničen i da će ostati ograničen čak i ako ga budemo donekle povećavali, usklađivali. Sad moj prijedlog je da sa 5,4 milijardi proračun kako je to predložila e, komisija dignemo na 7,2 milijardi, što je isto tako u skladu sa svim onim stajalištima i linijama koje je zauzeo parlament i nadam se i računam s vašom potporom u tom smislu. Nadalje sam s e, i ovu glavnu crtu koja se tiče smanjenja različitih emisija kod klime sam digo sa 25% na 30% i mislim da ću i tu uživati vašu potporu. Sljedeća stvar je stopa sufinanciranja. Komisija je tu bila relativno fleksibilna kod određivanja stope u kojem omjeru će se sufinancirati. Ja sam pokušao ipak u svojim amandmanima specificirati možda ne sam čisti omjer tu stopu konkretno, ali da kažemo neku minimalnu i maksimalnu vrijednost odredimo za to su, sufinanciranje. To ćete isto naći u mojim amandmanima. Još jedan važan element koji je također dosta političke prirode je pitanje evaluacije. Naime, originalni prijedlog komisije po mom mišljenju bio vrlo slab. Ja sam htio jednu zaista evaluaciju koja se navodi, koja se provodi na sredini razdoblja programskom i to nakon tri godine, a ne nakon četiri. I u svojim amandmanima sam zatražio da se zajamči vrlo e, dobro provođenje i da se dakle kriteriji i za samu evaluaciju postave vrlo visoko. Mislim da podaci koje moramo prikupiti su isto vrlo bitni jer inače ne možemo provesti nikakvu kvalitetnu evaluaciju. Nadalje je pitanje novca koji se nije potrošio na programe LIFE-a. Prijedlog komisije je bio da se to onda prebaci u investicijski program Europske unije. A ja bih više volio da ono što ostane, eventualno na kraju programskog razdoblja, nije se potrošilo, se vrati u idući ciklus programa LIFE. Jer mislim da je važnost programa LIFE daleko veća no što je nego što je investicijski fond Evropske unije koji je inače popularno poznat, barem bio pod imenom Junckerov fond. Još jedan element koji smatram da je od ključne važnosti, a težak je za pregovore i razgovore s našim zemljama članicama. Naime, e, fond Life, život, bi trebao biti zamijenjen sa nacionalnim fondovima. Mi smo vidjeli proteklih 5 do 10 godina kod e, trošenja pogotovo u članicama, za očuvanje bioraznolikosti. Vidjeli smo da su onda gomila zemalja pokušavala svoje nacionalne izdatke izdvajanja u svoje fondove kojima su trebali očuvati recimo različite aspekte okol, zaštite okoliša, pojačati, čuvat bioraznolikost, jednostavno to nadoknađivali uzimajući sredstva iz europskih fondova. A mislim da to ne bismo nikako smjeli dozvoliti, jer ne smijemo dozvoliti da se dakle nacionalni izdaci non, jednostavno uštede i zamjene izdacima iz europskih fondova. Prema tome, što se s aspekta politike gledano, ne može se tu previše zamjeriti. Međutim, što se tiče samo proračuna, to nije dobro jer to ne vodi nikamo naprijed. I zadnja stvar, politička rasprava koju smo vodili tijekom prošlog ciklusa programa LIFE, to je bilo pitanje nacionalnih alokacija, odnosno mislim da bi ovaj program treba ostati jednako tako uspješan, jednako tako usmjeren na uspjeh, dakle, što znači da treba ovisiti o kvaliteti, a ne o geografiji i geografskoj raspodjeli. Što znači da nećemo vidjeti, nećemo sasvim sigurno dočekati da se novac uljeva na slijepo po nekakvom ključu geografskom u projekte, nego tamo gdje je to stvarno opravdano i gdje je kvaliteta praktički zajamčena. I zato ja sam volja, naravno raspravljati na kraju u vijeću o tome u kojoj mjeri ćemo rasporediti dakle ta sredstva, ali mislim da trebamo ostati jaki, pri naš insistirati i dalje da se kompletan program i sredstva dodjeljuje prema kvaliteti. Jer vidite, taj program Život, Life, na kraju je to puno novca. To ipak ide u milijardu eura. I to je stvarno 5,4 milijarde eura je stvarno puno novca. Ovako kad čovjek gleda na hrpi, ali s druge strane je to samo kap u moru i toga je komisija svjesna. Stoga je u svom prijedlogu i naglasila da program život može ostati samo u ograničenom e, smislu živ ako budemo dovoljno uspješni u našim na područjima na kojima djelujemo. Dakle, to je prvenstveno e, zaštita okoliša u raznim sektorima, ali onda povezano, naravno to budemo povezali sa kohezijom i sa radom na jačem povezivanju i u smanjivanju razlika među članicama. Dakle, to je onaj preduvjet da bi se taj program mogao odvijati i te sredstva koristiti. Mi se sjećamo od prošlog ciklusa da to još uvijek nije jamstvo da će tako i uspjeti jer znamo da su zemlje članice pokušavale E, recimo se kroz taj program riješiti razno raznih e, tereta koje su morale nositi e, glede ulaganja u smanjivanje štetnih emisija u poljoprivredi recimo i tako dalje ili odvajati zbog kohezijskih svrha. I to su htjeli naravno na račun ovog programa skinuti sleđa te terete. Tako da ne znam kako ćemo to uspjeti, ali nadam se nakon što budemo došli do nekog suglasnosti u vijeću o svoj kompletnom trošenju iz sljedećeg proračuna, onda ćemo imati neku evaluaciju e, one uspješnosti ovog, da kažemo, provođenja ovog programa na svim područjima gdje se on provodi. Ako to ne bude dovoljno uspješno, moramo imati naravno neku povratnu informaciju, neku reakciju. Još uvijek nisam siguran kako ćemo tu uspjeti u tome. Razgovaram se kako ćemo to provesti, izvest konkretno. Razgovaram sa svojim sjenama, sa kolegama i ostalima i sa kolegama iz komisije, ali moramo tu naći rješenje jer moramo izbjeći da se ovaj trošenje za okoliš, zaštitu okoliša da to ugrozi naš program LIFE, kao i da veliki programi i velika izdvajanja za poljoprivredu i ta srodne ekološke stvari u poljoprivredi ili u kohezijskim fondovima, kohezijskim programima ugroze naš program LIFE. Jer to bi nas e, udaljilo zapravo od onog uspjeha kojeg smo htjeli polučiti sa nastavkom ciklusa LIFE. Na kraju, bih želio zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na njihovoj suradnji i naista radujem se i nastavku rada na tome kao i raspravi u ovom našem odboru za okoliš i zapravo uvjeren sam da će stajalište parlamenta o programu LIFE biti višeno pozitivno. Hvala lijepo. Sada sa strane Pučana gospođa Ajuzo umjesto izvjestitelja u sjeni Mišela Dantena. Hvala lijepo i dobar dan. Zahvaljujem kolegi Herbrantiju na onome što je odradio i svemu što je prethodilo ovoj prezentaciji. Predloženo je puno izmjena koje podržavamo i to se odnosi na puno toga razne kategorije od financiranja nadalje, ali jednako tako i na prelazak poljoprivrede na svakako održiviju. I vjerujem da bi da će biti vrlo korisno e, da se uspostave ovi održivi programi za e, oporabu e, otpadnih voda u poljoprivredi. Podsjećam jednako tako da postup na no provođenje e, klimatskih i mjera zaštite okoliša kao i energetskih mjera doprinose nastojanjima očuvanja okoliša uz naglasak na to da financiranje ne bi smjelo podrivati e, druge aspekte e, politike, odnosno zakonodavstva i trebamo osigurati sudjelovanje civilnog društva i stručnjaka koji bi trebali osigurati da naši programi budu dosljedni e, i provedivi. Što se tiče trećih država, osobito Kanade, smatramo da je važno da Europska komisija utvrdi uvjete i to zakonske uvjete za sudjelovanje e, ovih država u e, programima i skrećem pozornost e, na periferne regije i teritorije to su upravo e, dijelovi otvorenog mora e, u kojima se nalazi velika e, dio našeg ribljeg fonda. Što se šumarstva tiče, jednako tako moramo biti svjesni problema s kojima smo suočeni i to u pogledu očuvanja bioraznolikosti u svijetu. Dakle, periferni su periferna područja ne smiju se izgubiti iz vida. A sada gospodin Kaputo za socijaldemokrate. Hvala vam lijepo. Evo, htio bih prvo kolege Garbrandio zahvaliti na odličnom izvješću, nacrtu izvješća, koje su sadržane i sukus zapravo svih onih stvari koje smo dogovorili na tehničkim sastancima koji su bili od velike pomoći vrlo, vrlo dobri. Evo i hvala vam na svim naporima još jedan puta. I hvala na lijepim riječima prema nama izvjestiteljima o sjeni. Dakle, stajalište, naše stajalište odbora Envija u odnosu na pojačanu zaštitu okoliša nijukom slučaju nije kočnica za gospodarski rast ili kažemo nešto što bi omelo na daljnji rad recimo u poljoprivredi i tako dalje. Prema tome to valja naglasiti mi dugoročno gledamo za uopće gospodarsko napredak, za blagostanje, moramo začuvati okoliš jer recimo od ključne važnosti će biti primjerice sa očuvanje naše bioraznolikosti ili uvođenje jednog apsolutno kružnog gospodarstva i novih oblika i prema tome zato i trebamo čuvati okoliš jer moramo dugoročno gledati. A u vezi s tim bih onda samo nekoliko točaka ovdje izdvojio koji bi eventualno mogli popraviti naš nacrt teksta. Ja ću to jasno sve skupa formulirati i u obliku amandmana podnijeti. Dakle, mislim da će to... Dakle, prvo komunikacija. Mislim da trebamo popraviti komunikaciju i davanje informacija o tom programu LIFE. Bitno je da i javnosti, u javnosti podignemo razinu svijesti, da ih upoznamo s tim programom i se svim koristima tog programa. Nadalje, life ima naravno veze i sa klasičnim energentima iz fosilnih goriva i bez obzira bilo to za vožnju auta, grijanje ili druge oblike gdje se energenti trebaju koristiti. Naravno, to se odražava onda i na javno zdravlje našeg stanovništva, ali i na kvalitetu zraka. Prema tome, kad god se pređe na neki obnovljivi izvor energije, to je dobro. Ali mislimo da program LIFE u tom kontekstu može još pridonijeti kako bi se još više i bolje uz manje recimo investicija odmakli od fosilnih goriva. Nadalje, mislim da je ovo izvješće Gerbrandi dalo tek prve procjene, ali mislim da nam treba jedna prava, dubinska, kompletna analiza i procjena koju će napraviti neki vanjski stručnjak i koja će dati jednu ukupnu procjenu čitavog tog programa u odnosu na zaštitu okoliša, ali u odnosu na to koliko je vrijedilo investirana su sredstva. Koliko je, mislim, naravno da su ključne stvari čista energija za građane, i smanjenje klim, po teških posljedica klimatskih promjena, to je jasno, i zaštita našeg okoliša. Ali takva jedna analiza se mora napraviti s obzirom na sve sektore u kojima LIFE djeluje i da se vidi u kojoj mjeri je, dakle, kao što smo rekli, su investirana sredstva iz dovela do toga da se smanje štete na trajne štete po okoliš i da postignemo jedan vrlo održivi razvoj. Mislimo zatim da je moguće različite projekte prenijeti, transponirati možda iz jednog u drugi program ili ih povezati. Na taj način bi bolje iskoristili sredstva. I mislim da komisija tu može jako puno učiniti jer nam da nam omogući da recimo povežemo različite projekte iz različitih programa koji bi, ako se povežu, mogli dovesti do povećane, multiplicirane koristi i bili bi naravno i ekonomski gledani onda puno održiviji. Na kraju, postoji jedna neravnoteža i nejednaka preraspodjela sredstava iz LIFE programa među zemljama članicama, a nacionalno korištenje tih sredstava nije uvijek jednostavno učinkovito. Naime, odabir projekata na temelju nacionalnih ključeva nije se pokazala dovoljno dobrom. Stoga mislim da bi tu morali naći bolji odabir projekata. Onda bi se naravno o tome ovisalo i koliko se mogu sredstva povećati i koliki bi bio ukupni kapacitet. A mislim da bi to onda dovelo i do boljeg, naravno, kvalitete jer bi se natjecali više, onda bi se moglo te gledati na geografsku podjelu. Mislim da provedba projekata ovisi integraciji okoliša i klime u sva ostala važna politička područja Europske unije, a to znači prvenstveno u poljoprivredu, a zatim onda u sve programe koje imaju veze sa kohezijom. Nadalje, mislim da je potrebna jača kontrola trošenja sredstava iz eh, programa LIFE nužno je da se nadzire i učinkovitost projekata i to kvalitati, kroz preko kvalitativnih i kvantitativnih indikatora. Zatim moraju se razmotriti sve varijante po kojima bi smanjili troškove kako bi projekte koji su odabrani za uvrštavanje u LIFE projektu, financiranje kroz live projekt doista i doveli do kraja. I ponavljam ponovno, treba ih Dakle, kod svih e, treba izbjeći sva preklapanja sa drugim instrumentima financiranja kako bi doista dobili maksimalno dodanu vrijednost za Europsku uniju iz ovih sredstava koje su uložena. Na kraju, što se samog proračuna za LIFE tiče, mislim da je omotnica koja je predviđena za idući VFO apsolutno nedovoljna. I mislim da moramo postići da povećanje, dakle da se tu dođe do povećanja sredstava kao što smo i tražili. Bitno je da u tom programu zaista budemo ambiciozni do kraja i insistiramo do kraja kako bi osigurali to provođenje. Hvala vam lijepa. Budući da imamo dovoljno vremena, pustio sam gospodina Kaputa da govori, no ljubazno vas sve molim da poštujete zadano vrijeme kako biste dopustili kolegama da e, govore. Mislim da ovdje nema nikoga ispred ECR-a, odnosno izvjestitelj u sjeni nije ovdje, a što se tiče zelenih, ja sam osobno izvjestitelj u sjeni, evo počet ću poštivati zadano vrijeme i ja sam. Prije svega želim pozdraviti E, i zahvaliti izvjestitelju gospodinu Garbrandiju kao i predstavnicima komisije. Mislim da je prijedlog komisije dobar temelj za daljnji rad kao e, što se to vidi iz nacrta izvješća. Nacrt izvješća koji je pripremio izvjestitelj e, je obećavajuć koliko shvaćam postoje određeni vremenski rokovi, moramo postići sporazum o ključnim elementima. E, izvjestitelj je već spomenuo e, proračun, stopu sufinanciranja, e, uvjete za prihvatljivost projekata, sukladnost sa ostalim projektima Europske unije, prije svega sa zajedničkom poljoprivrednom politikom i tako dalje. Dopustite da spomenem nekoliko stvari koje su važne s gledišta zelenih i koje će se vidjeti i u mojim amandmanima. Moramo se pobrinuti da ono što radimo za zaštitu prirode, a sa ciljem zaštite bioraznolikosti kao što su Natura 2000, um, privuče dovoljno e, naše pozornosti, odnosno da skrenemo dovoljno pozornosti, no podupirem i izvjestitelja da trebamo dovoljno sredstava izdvojiti i za live. Važno je u svakom slučaju e, da objedinimo i povežemo različite projekte i različite vrste djelovanja kojima je cilj isti. Kao drugo treba e, pozvati na poboljšanje upravljanja, veću transparentnost i po mogućnost savjetničku pomoć mogućim korisnicima kako bismo imali integrativni teritorijalni pristup. Neki potencijalni korisnici doista trebaju potporu kako bi mogli iskoristiti sredstva iz e, programa LIFE. E, slažem se načelno sa kategorijama programa e, programa koje predlaže komisija, no ne smijemo dopustiti da ništa od toga prevlada, dakle potrebno e, je i graditi kapacitete, osobito na lokalnoj razini, među nevladinim organizacijama, to je iskustvo s prethodnim lajfom, male udruge nevladine organizacije na lokalnoj razini imale su ozbiljnih poteškoća sa pristupanjem sredstvima iz lajfa. Slažem se go sa gospodinom Gerbrandijem da je geografska ravnoteža važna i pozvao bih ovdje da se e, tom problemu pristupi na isti način e, na koji se to e, radi drugdje koristeći biogeografske odrednice e, kao e, nit vodilju, budući da imamo biogeografske regije u Europi, jer što se prirode tiče državne granice ne znače baš ništa. Na kraju trebamo osigurati bolje praćenje kroz ex ante i ex post ocjene e, i projekata i programa i moramo uvesti određene zaštite mehanizme kako bismo osigurali e, pozitivne učinke programa LIFE. Kao što sam već rekao, moj sveobuhvatni dojam veoma je pozitivan. Mislim da možemo raditi konstruktivno i da ćemo svi zajedno uspjeti i e, pronaći zajednički jezik. Doista smatram da je LIFE potpuno e, pozitivan program, u tome se posve slažem sa izvjestiteljem, ne treba mijenjati temeljne odrednice tog programa, no moramo iznjedriti E, prijedloge koje će nam omogućiti da provedba bude pravična, transparentna i da se omogući pristup financijskim sredstvima i za manje lokalne jedinice kao i nevladine organizacije. Nadam se da sam se držao zacrtanog vremena. Sljedeći govornik je predstavnik GUE-a, ali mislim da izvjestitelj nije ovdje. Isto vrijedi i za EFDD. Onda sada otvaram mogućnost da se ostali zastupnici članovi odbora jave za riječ. Gospođa Minijar, izvolite. Hvala vam lijepa, predsjedatelju. Samo nekoliko napomena s moje strane. Kao prvo želim naglasiti kako mi je iznimno drago da je gospodin Gerbrandi iznio ovo izvješće. Izvješće kojim ovdje u odboru NV možemo biti veoma zadovoljni. Nažalost, vidjela sam kako se ovom temom bavio odbor Agri, a to doista nije bilo dobro. E, zato mi je drago što je pristup gospodina Gerbrandi medija bio mnogo bolji, što mi ovdje imamo boljeg izvjestitelja i uvelike mu stoga zahvaljujem. Mislim da imamo izvješće koje odnosno prostite rezoluciju koju smo u parlamentu usvojili 14. ožujka ove godine u kojoj stoji da se sredstva za ovaj program moraju značajno povećati. Dakle, cirkularno gospodarstvo, e, transformacija energenata, e, zaštita bioraznolikosti. To su teme koje će odrediti naš život u narednim desetljećima i zato je potrebno za to izdvojiti više sredstava. Gospodin Gerbrande ima pravo kada kaže kako moramo učiniti više e, osobiti to kada je riječ o zaštiti prirode kroz poljoprivrednu politiku i kohezijsku politiku. Slažem se s njegovim argumentima i iznimno mi je drago što izvjestitelj i izvjestitelji u sjeni uspijevaju odaslati jasnu poruku u ime parlamenta. i u svakom slučaju nadam se da će program Life uspjeti ispuniti svoje ciljeve. Ja u Njemačkoj dolazim iz e, savezne države u kojoj se koristi e, ugljen. U svakom slučaju nadam se da ćemo i uspjeti i u tom dijelu, dakle u dijelu e, pretvorbe energenata. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem predsjedatelju. Imam tri pitanja, odnosno napomene. E, kao prvo, drago mi je da je došlo do promjene sa 25 na 30 posto, dakle povećanje e, financiranja za zaštitu okoliša, zašto ne i više od 30 posto u tjednu u kojem smo dobili najnovija izvješća o stanju okoliša. A kad e, argumente iznosimo za uključivanje e, politike zaštite okoliša u sve politike, nije li to onda zapravo protuargument za veća financijska sredstva. Dakle, tu e, malo možda provociram, ali zanima me vaš odgovor. Dakle, ako kažete da trebamo uključiti ovu politiku u sve teme, onda e, možda ćemo dobiti manje sredstava za sam program LIFE. I treći e, dio odnosi se na Brexit, ispričavam se, ali eto moram. Dakle, nije li e, točno da se velik dio sredstava za live trenutačno koristi u Ujedinjenoj kraljevini, dakle tu će nas ovoga ostati jedan jaz, što će s njime biti, a nakon što Ujedinjena kraljevina izađe iz Europska unija, postoji li neki plan za to što će biti dalje, dakle možemo li nastaviti učiti jedni od drugih i dalje, dakle ako bude dobrih projekata u Europskoj uniji da se oni mogu e, replicirati u Ujedinjenoj Kraljevini i obratno. Hvala vam lijepa. Čini se da se više nitko ne javlja za riječ, pa sada riječ dajem e, komisiji. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju prije svega zahvaljujem dobroj ocjeni e, programa LIFE koju ste ovdje iznijeli. Mi se u komisiji s vama slažemo. Mislimo da program LIFE doista e, izaziva dobre rezultate i općenito je dobro ocjenjen u komisiji. Odgovorit ću na neka od pitanja. Prvo što se tiče političkog konteksta, pitanje vezano uz proračun i e, zahtjev za povećanjem proračuna. E, u komisiji e, prijedlog je da dođe do povećanja od 2 milijarde eura izdvajanja za zaštitu okoliša, e, uključujući podprogram za okoliš, ako to usporedimo sa trenutačnom situacijom. A što se tiče katalitičke uloge programa LIFE, o tome ću reći nešto više. Ako pogledate da strateški integrativni procesi e, mobiliziraju i sredstva iz drugih izvora, Um, programi koji se e, provode upravo u svrhu um, zaštite prirode, osobito zaštite prirode i bioraznolikosti, a koji su takvi integrativni, e, oni se uključuju sada i u druge politike i samim time privlače sredstva iz drugih izvora. Dakle, mislimo da će to biti osobito važno. Kao što je gospodin Garbrandi rekao. Ovaj katalitički potencijal programa RAIF može se ostvariti samo ako pronađemo odgovarajući način e, povezivanja tog programa sa drugim mehanizmima financiranja, a u cilju financiranja zaštite okoliša. Dakle, doista LIFE je komplementaran drugim fondovima, drugim sredstvima i to i jest u srži samog ovog našeg prijedloga da se za njega povećaju dodatno sredstva. Naravno, e, znamo da e, sam program LIFE mora biti koherentan, dosljedan drugim našim političkim e, ciljevima i u području zaštite okoliša i šire. Kada je riječ o strateškim integrativnim programima za prirodu. Skrenuo bih vašu pozornost na to jer često se govori kako nema dovoljno sredstava za Naturu 2000, za prirodu i bioraznolikost i to ovo je jedan od odgovora na takve kritike. Nastojimo e, privući više sredstava e, osobito za to uključivanje ovih e, okoličnih politika u sve druge sfere. Još jedna važna stvar koju želim reći tiče se geografske ravnoteže. Znamo da u ovome trenutku e, life ne ispunjava geografsku ravnotežu, tražimo rješenja za to, slažemo se s vama to je također netko prethodno rekao, da nacionalne alokacije nisu odgovarajući pristup, to se vidjelo u prošlosti i e, slažemo se s prijedlogom da to trebamo promijeniti u suradnji sa nacionalnim kontaktnim točkama. Dakle, želimo više uspješnih projekata diljem Europe. Drugi dio je povećanje od 25 na 30% za borbu protiv klimatskih promjena. Kao što znate, E, komisija ima horizontalnu e, alokaciju vezanu za klimatske promjene od 25% u cijelom e, proračunu. Ovdje nije riječ samo o ovom programu, već je riječ o tome da od svih projekata očekujemo ili barem od većine na koji način oni pridonose zaštiti od klimatskih promjena. Ako pogledamo projekte, e, mnogi od njih pozitivno utječu i na zaštitu od klimatskih promjena. Zatim što se tiče stope sufinanciranja, da mi doista e, namjeravamo ovim prijedlogom omogućiti komisiji veću fleksibilnost da odgovori različitim vrstama korisnika i različitim provedbama koje e, potrebama oprostite koje se pojavljuju u provedbenoj fazi kad bismo odredili najveću moguću stopu sufinanciranja, iako razumijemo da je to moguće za neke korisnike, moramo voditi računa da bi broj projekata koje možemo sufinancirati se smanjio. Također kad bismo u uredbu ugradili tu stopu, to znači da bi bilo onemogućeno komisiji da e, sufinancira neke projekte većom stopom, e, a što bi možda neki korisnici u svojim prijedlozima projekata predlagali. E, također, važna stvar o kojoj je gospodin Gerbrandi govorio je ocjena programa LIFE Mislim da je ta ocjena općenito pozitivna, ali moramo biti iskreni. Također smo naučili da je za neke projekte potrebno nekoliko godina. Potrebno im je više vremena nego tri godine kako bi se proveli i zapravo smo naučili da razdoblje kraće od četiri godine nam neće dati odgovarajuće promjene, e, proste odgovarajuće podatke za procjenu učinka, dakle da vidimo promjene koje smo izazvali. I moglo bi se dogoditi da se moramo e, baviti zapravo projektima iz prošlog ciklusa programa LIFE kako bismo mogli napraviti određene ocjene i eto zato smo predložili E, da e, razdoblje, relevantno razdoblje bude četiri godine. Nekoliko završnih napomena, kao prvo o posebnoj ulozi e, udaljenih područja za bioraznolikost, da mi smo toga svjesni i zato možete pronaći da Life želi omogućiti i za takva područja one e, manje e, zajmove. Također što se tiče održivosti, e, smatramo da je to važno. To je jedan od razloga za pojednostavljivanje koje trenutačno testiramo recimo kada je riječ o zahtjevima za tradicionalna bespovratna sredstva, pokušavamo pojednostaviti pristup e, programu. Naime, LIFE ima mogućnost e, uključiti projekte različite veličine i e, projekte koji objedinjavaju različite dionike neovisno o njihovoj veličini. Budući da je spomenut Brexit, želim samo reći da E, što god se u trećoj, e, u budućnosti bude dogodilo, pristup trećih zemalja programu LIFE je moguć ako e, treće zemlje to žele, pa se nadam da će se Ujedinjena kraljevina i u budućnosti uključivati u program LIFE. Hvala vam lijepo. Sada riječ ponovno ima izvjestitelj kako bismo čuli njegove završne napomene. Hvala vam lijepo, zahvaljujem kolegama, a i komisiji na Eh, njihovoj suradnji i i radujem se nastavku eh, suradnje u našem radu na ovoj temi. Nekoliko napomena nakon eh, pitanja koja ste postavili. Prije svega želim zahvaliti gospodinu Kaputu na njegovom radu u odboru za poljoprivredu. Rezultat glasovanja utorak možda nije onako dobar kao što smo to željeli. Ja se uvijek čudim toj pohlepi u odboru za poljoprivredu. Na program LIFE odlazi manje od 1% ukupnog iznosa za zajedničku poljoprivrednu politiku, a, unatoč tome um, oni smatraju da za live treba izdvojiti manje e, nego što bi se možda moglo. Budući da se toliko novca ulaže u ZPP na vrlo neučinkovit i nedjelotvoran način, moram reći da me to doista čudi. No, rješavat ćemo to kada budemo e, morali glasovati o ovom našem izvješću. Gospodin Brennan postavio je neka pitanja vezano uz uključivanje politike zaštite okoliša u sve druge politike. Komisija je o tome već nešto rekla. Svrha programa LIFE je da bude katalizator. Mislim da je to važna svrha um, a uključivanje ove politike u druge politike je sasvim sigurno važna. Ja osobito smatram da kada govorimo o bioraznolikosti nema netog gubitaka. Dakle, bilo da je riječ o poljoprivrednoj politici ili drugim politikama u ovom e, području tu nema neto gubitaka i to bi trebao biti temelj europske e, proračunske politike i politike potrošnje. Još nismo to ostvarili, ali to je svakako e, moja namjera. E, u svakom slučaju, u svakom slučaju mislim da postoji vrlo jasan razlog za proračunsku liniju kao što je LIFE jer uključivanje politike zaštite okoliša u druge politike možda još nije tako uspješno kao bismo, kako bismo to željeli. Komisija je već nešto rekla o tome da će Ujedinjena kraljevina i u budućnosti moći sudjelovati u e, programu LIFE u članku 11 veoma jasno piše da treće zemlje povezane s programom mogu prijaviti svoje projekte. Dakle, sve ovisi o tome kako će Brexit izgledati. Ako Brexit bude tvrd, kako se to e, obično naziva, pretpostavljam da nećemo imati tu povezanost s programom i da tada Ujedinjena kraljevina neće moći sudjelovati. Dakle, i to je i važna tema u raspravama o Brexitu. Molim vas, doista vas molim, ostanite povezani s Europom na sve moguće načine, pa će tako e, biti moguće i vaše danje sudjelovanje u programu live. E, zahvalili su mi e, izvjestitelji u Sjeni, gospodin Kaputo i sam e, predsjedatelj na atmosferi e, u kojoj smo radili. Ja doista se nadam da će se ta atmosfera širiti i dalje i da ćemo nastaviti surađivati sve do završnog glasanja na plenarnom zasjedanju, ma kada god to bilo. Hvala vam lijepa. Što se tiče roka za amandmane, rok je 18. listopada u 11 sati. Glasovat ćemo 20. studenog ovdje u odboru ENVI, a očekujemo da će se na plenarnom zasjedanju glasovati na drugom plenarnom zasjedanju u studenom. Next agenda point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 predsjedatelju. E, ovaj prijedlog rezolucije je e, pred vama uglavnom zato što u odboru smatramo da pitanje e, čistog zraka se mora pojaviti i to trebamo pokloniti veliku pozornost, a to se sada ne čini i stvari ne postaju ništa boljima u velikom broju zemalja naprotiv, postaju i gore. E, meni se ova rezolucija sviđa. Smatram da pokriva sva područja e, koja bi trebala i istaknut ću nekoliko točaka. U kontekstu našeg izvješća ja sam svjesna da komisija koja se ovime bavi radi vrlo naporno i vjerujem i da Europska komisija i parlament u tom pogledu imaju iste ciljeve. Smatramo, međutim, da treba osobito pozornost pokloniti provedbi u državama članicama. A naročito takozvanom gate-u. U nekim državama se ništa ne radi u tom pogledu, te za građane nema nikakvih e, posljedica, pa čak e, i po najblažim interpretacijama možemo reći da se neke države ne drže e, slova zakona u ovom pogledu. Možemo donositi zakone koliko god želimo, ako se oni ne provode, e, nema nikakve svrhe. Direktiva je vrlo kvalitetna i vjerujem da ćemo do kraja iduće godine nju i donijeti, a vjerujem da će uslijediti i amandmani koji će sve ovo i pojačati. Dakle, direktiva o kvaliteti zraka treba biti čvrsta, treba biti popraćena mjerama koje će jasno ukazivati na to kako se ovo treba provoditi u državama članicama. Države članice e, koji put e, nešto javno izjave, ali onda e, nešto posve drugo rade. Međutim, s kvalitetom zraka ne može se tako postupati. 400 tisuća preranih smrti posljedica su u Europskoj uniji upravo loše kvalitete zraka e, i moramo djelovati. Pa ova rezolucija pokriva sva ta pitanja. I konačno, u rezoluciji se e, govori o poljoprivredi, o amonijaku i metanu i e, izravnoj povezdanosti e, s ozonom i e, kvalitetom zraka te posljedicama za pluća ljudi. Ja smatram da je ovo mogućnost da se iskoriste evropski instrumenti da farmeri provedu promjene. Znam da ovo nije lako, međutim Postoje načini koji e, su e, skuplji, ali nećemo se e, u poljoprivredi ponašati po načelu podijeli pa vlade. To je prevažno pitanje. Hvala vam lijepa. SID. Izvolite. Gospodine Dans. Mm, reći ću vjerojatno stvari koje nisu nikakva novina, kao što Julie rekla, povremeno je potrebno e, naprosto vidjeti gdje stojimo i što je do sad učinjeno. 400.000 e, tisuća e, smrti, predanih smrti godišnje i stotine milijardi eura koje su povezane s pitanjem loše kvalitete zraka a imali smo do sada različite dijelove zakonodavstva koji se odnose na ovo pitanje e, i e, svakako su e, i dosta ambiciozni i tako je vrlo često ako je razina ambicije visoka na početku, a onda polako krećemo nizbrdo i snižavamo prag ambicija, opada i sigurno je da je sada razdoblje krize i da će sljedeća komisija morati postrožiti mjere e, i e, da nećemo moći ovako blago i nježno nastupati u budućnosti, već trebamo biti puno čvrši i ambiciozniji. Ova rezolucija jasna je i sažeta i ukazuje nedvojbeno na ono što je moguće postići i nadam se da možemo uključiti također e, i e, politički osjetljivije sektore koji e, će dati svoj doprinos, a što se tiče pitanja poljoprivrede, pokušali smo odrediti konkretne mjere za poljoprivredu koje nisu bile popularne, pa čak niti unutar ovog odbora. Sasvim je jasno da za amonijak i emisije moramo e, provesti mjere koje će to ublažiti i onečišćenja se događaju ne samo u ruralnim područjima nego e, i u gradovima. Amonijak je u urbanim područjima e, zastupljen sa pola e, udjela u svim e, onečišćenjima. Dakle, mjere ozelenjivanja i ublažavanja e, onečišćenja zraka moraju biti provedene. One nisu jeftine, ali su spremne i mislim da e, moramo pružiti e, podršku i pomoć koji su potrebni jer nije opcija ne reagirati i ne činiti ništa. I e, troškovi prijevoza također moraju osjetiti, mora se u tim troškovima osjetiti i problem onečišćenja koji je u većini europskih gradova uglavnom E, rezultat e, onečišćenja od e, vozila, a različite uredbe i propisi o niskim emisijama mogli bi u tome znatno pomoći a gradovi već daju e, neke odgovore i e, mogućnosti e, pa im treba dati mogućnost da igraju još značajniju ulogu u ovom segmentu politike. O regresiji također možemo reći još nešto od stupanja NEC direktive 11 država članica zatražilo je prilagodbu graničnih vrijednosti i uglavnom se to odnosilo na emisije iz vozila i možemo e, također tražiti i prag za ugljen, prag za živu i to naprosto mora biti prioritet za sljedeću komisiju, a odluke će biti teške, ali se nadam da ćemo ovaj tekst koji podržavam još ojačati jer on zadaje jedan temeljiti, ali sažeti okvir za komisiju. Hvala vam lijepa. Gospođa Višnjevska sljedeća. Hvala. Naravno, ne mora nas se uvjeravati u to da je onečišćenje zraka iznimno loše i štetno. Znamo koliko ono šteti zraku na, e, i našim e, građanima. Slušajući međutim raspravu, želim istaknuti da poticanje e, na veću ambicioznost i podizanje e, kriterija da bi države članice postigle e, ciljeve koje, koji sad već postoje, da to znači da se sad već treba ići e, tim putem. Europski revizijski sud izradio za 2018. posebno izvješće analizirajuće europske mjere usmjerene na zaštitu ljudskog zdravlja od onečišćenja koje dolazi iz zraka. Pa te mjere do sada, kaže se, nisu polučile očekivane rezultate. Smatram da to treba biti temelj za buduće djelovanje i to izvješće bi trebalo pročitati. Budući da ove mjere nisu dovele do željenih rezultata, e, posljedice koje se odnose na troškove zdravstvene zaštite i društvene e, posljedice e, će se osjećati pa bismo morali biti racionalni, temeljiti se na činjenicama i analizama. Buduće restrikcije moglo bi se dogoditi i neće donijeti željene rezultate, e, a mislim da je ovo izvješće revizijskog suda zapravo lekcija korisna za sve nas. Ono što želim naglasiti jest da u ovom odboru za zaštitu okoliša tražimo e, rješenje, ali možemo postaviti više kriterije, međutim postoje e, i e, postupci e, koji se odnose na onečišćenje zraka koje države članice neke od njih ne mogu provoditi a da bi se poboljšalo kvalitetu zraka potrebni su nam dugoročni sveobuhvatni ciljevi koji koje, eh, jamče i učinkovito financiranje. Poljska je upravo to bila i eh, predložila. Predložila je program za čisti zrak eh, od 2022. do 2028. namjenivši oko 24 milijarde eura tome, a ukupni troškovi bit će preko 30 milijardi. Ovaj program trebao bi omogućiti da se poboljša energetska učinkovitost e, u zgradarstvu i stambenim objektima i da se instaliraju e, suvremeni e, sustavi grijanja. Mogu također reći da sam iznimno zadovoljna što ova rezolucija e, priznaje ključnu ulogu e, lokalnih sustava zagrijavanja e, i vjerujem da suvremenije bolje instalacije mogu znatno smanjiti onečišćenje. To je pogotovo važno za države sa hladnijom klimom, klimom, a alternativa ovakvim sustavima grijanja su e, manje štetni sustavi i to treba biti strateško rješenje. I zato sam zadovoljna što smo u parlamentu uvidjeli ulogu e, lokalnih e, sustava zagrijavanja, pogotovo u direktivu koje smo e, dali podršku ovakvim strateškim instalacijama. Hvala lijepa. hvala lijepa, gospodine Hazenkamp. Zaguje, gospođa Hazenkamp. Hvala vam lijepa. Oko pola milijuna ljudi umire svake godine upravo zbog zagađenja zraka i Europa mora činiti sve što eh, može da bi zaštitila svoje građane smanjujući recimo emisije iz e, vozila, industrijske emisije, osobito u urbanim područjima, ali koristeći i sirovine, e, intenzivna poljoprivreda jednako tako onečišćuje e, osobito proizvodnja junadi i to stvarajući e, metan e, i e, amonijak kao emisije i upravo su te intenzivne poljoprivredne metode rezultirale visokom koncentracijom ovih tvari i imamo puno znanstvenih dokaza da je Poljoprivreda je jedan od eh, najvećih onečišćivača, a emisije stakleničkih plinova dolaze i iz transportnog sektora. Potrebna nam je eh, konzistentna, ozbiljna politika, ne eh, politika poput pačorka i želimo spriječiti gušenje naših građana, e, možemo trošiti na istraživanje, e, možemo i naravno e, procijeniti koliko je to ozbiljno i imamo načela, konkretna načela i vjerujem da uz određene smjernice možemo dovesti do željenog napretka, svakako onečišćivač treba platiti za onečišćenje. Gospođa Evi. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Ja sam suizvjestiteljica izvjestiteljica e, za ovu rezoluciju i mogu reći da se radi o pitanju koje ne samo da je ključno za Europu, nego je i za Italiju kojoj je to jedan od glavnih prioriteta. Iznimno smo aktivni na pripremama, razmatramo sada i raspravljamo o nacrtu rezolucije. Želimo poboljšati kvalitetu zraka, dolazim iz područja koje osobito trpi radi loše kvalitete zraka, to je područje Milana, Lombardija i jedno je od najonečišćenijih u Europi. Vidimo da milijun ljudi najmanje trpi zbog loše kvalitete zraka na dnevnoj osnovi. I Italija ne može e, više e, uskraćivati čist zrak svojim građanima. I upravo zato regije i vlade E, ne smiju e, odobravati jako velike projekte koji su zapravo preopsežni i ne e, sprečavaju onečišćenja. Imamo politike koje mogu dovesti do poboljšanja, a ne možemo reagirati samo u izvanrednim okolnostima. Moramo razmotriti sve izvore emisija, sve sektore E, industrije iz kojih dolazi onečišćenje od CO2 do drugih e, emisija. Italija poput drugih e, država također prati što radi sud pravde, a imamo i novi slučaj koji je sad već spreman, e, mi e, moramo nastojati zaštititi građane, a naročito buduće e, generacije, ne gubeći iz vida oni koji su sada već ovdje. Imamo ključne sektore koji trebaju promjenu, koji trebaju transformaciju i to se ne odnosi samo na kvalitetu zraka, nego na opća pitanja promjene klime. U prošlosti uglavnom su se mjere pokazale neučinkovitima i treba uvoditi nove mjere eh, koje potiču eh, javni prijevoz i uvode e, vozila e, s e, nultom stopom emisija. Upravo to je put, put nalaženja novih načina koji će omogućiti bolju zaštitu u budućnosti. Rezolucija je pred vama. Nadamo se da će europsko zakonodavstvo uvesti granične vrijednosti koje će biti strožije i e, u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. E, I e, nadamo se da će svi preuzeti svoje svoj dio odgovornosti, pogotovo u poljoprivredi i u segmentu intenzivne poljoprivredne proizvodnje to se ne odnosi sve zajedno na proljeć na e, e, urbana, e, urbana područja ali treba se koncentrirati recimo na metan na amonijak i sve ono što onečišćenje čini još gorim u ovom sektoru hvala vam lijepa gospodin Manfredi komisija izvolite gospođa Manfredi. Hvala vam lijepa. Evo, moram vam reći da mi apsolutno pozdravljamo ovu rezoluciju i to iz naduše. Vjerujemo da je došla doista u pravom trenutku, jer ovo je vrijeme kada moramo zaista objediniti napore na svim stranima. Mislim da smo svi upoznati sa izvješćem međuvladinog panela UN-a koje je govorilo, u kojem se govori o trenutnom stanju u okolišu i gdje se hitno poziva na zaštitu čistog zraka, da tako kažem, i gdje se upozorava na zaista ozbiljne prijetnje. Mislim da ne smijemo ni u kom slučaju pocijeniti i sada i napore koje smo do sada već e, poduzeli. Evo, prije nekoliko godina smo krenuli sa vrlo velikim projektom novog zakonodavstva za očuvanje čistog zraka. I sad doista su evropske vlasti kao i nacionalne i lokalne za e, 75 posto ovisno o tome gdje su bili onečišćivači se zacrtali do e, popravak zraka i u srednjoročnom razdoblju kako bi naravno poticali kroz to i ekonomski rast. Naravno, to je još uvijek fenomen koji dovodi do prerane smrti gotovo pola milijuna Evropljana. I ne smijemo podcjenjivati ni našu važnu ulogu kao globalnih predvodnika jer mi smo ti koji smo, ne samo s obzirom na povelju koju smo potpisali, ali doista mi smo recimo čak i zemlje koje u EU malo zaostaju za onim naprednijima imaju puno bolje rezultate nego primjerice zemlje u Africi gdje se događaju grozne stvari što se tiče onečišćenja zraka. Međutim, to su posljedice koje idu globalno i koje će se vratiti i svim drugim kontinentima pa i Europi. I mislim da Europska komisija kao čuvarica naših ugovora, dozvolite da vam još to e, kažem, je do sada procesuirala 30 slučaja u 20 država članica gdje su se kršila propisi o zaštiti čistoće zraka. Mi smo naravno iza toga imali i različite argumentacije. Povjerenik Vela, koji je direktno zato zadužen, smatra da pravna akcija ni u slučaju nije dovoljna da riješi te probleme. Stoga u našoj komunikaciji ukazujemo na razne mehanizme potpore kao i mehanizme financiranja koje bi pomogla, kojima bi se pomogla zemljama članicama da se nose s tim izazovom. Stoga mislimo da je jako dobro da ovom raspravljamo upravo nakon rasprave o uredbi, o programu LA Life, jer to su sve vrlo važne sredstva i kojima mi, dakle instrumenti kojima mi ove promjene velike ovu tranziciju želimo proći. Mislimo da postoji čitav niz mogućnosti koje još nisu iskorištene i različite alatke koje možemo koristiti. Istodobno, mi neumorno radimo i na podizanju nivoa ovog legislativnog okvira, pogotovo što se tiče izvora onečišćenja. Vi znate koji posao komisija odrađuje i čime se bavi. Naravno, znate u vezi sa Dieselgate skandalom. I mi ćemo u nekom trenutku i možda i raščistiti tim skandalom, iako niko nije unapred mogao zamisliti koje visoke razine prevare korupcije se tu skrivaju. Ali, e, s naše strane mi neumorno radimo na tome i radimo na vodimo dijalog sa svim dionicima, sa svim zemljama članicama, e, zatim razmjenjujemo primjere njihove najbolje prakse i ovdje imamo i forume različite na kojima se govori o čišćoj energiji, o čišćem zraku, o jednostavno čišćem životu. Pokušavamo okupiti najbolje stručnjake i znanosti i teorije i prakse o tom i pokušati na taj način pomoći zemljama članicama izradi različitih projekata za koje dobivaju financijsku potporu od Europske unije. Zatim radimo jako puno na tome da se podigne razina svijesti o opasnosti svih emisija koje stižu iz poljoprivrednog sektora. Poljoprivredni sektor posebno mu je po sektor kojem posebno e, treba e, pomoć jer oni rade na tome da svoj zadnji ZPP bude održiv. Međutim, mislimo da će upravo njihove reforme, njihove transformacije biti od ključne važnosti za iduće razdoblje glede ekoloških posljedica. Ali za razliku od onog što vidimo dobrim napretkom, imamo i područje gdje vidimo veliku mobilizaciju diljem svijeta za čišći okoliš, a to je područje plastike i plastične ambalaže. Mislimo da je iza toga jedna prava vizualizacija, dakle ljudi znaju gdje su problemi. Mislim da je tu recimo došlo i do jasne identifikacije svakog izvora onečišćenja i jednog kolektivnog osvještenja, da tako kažemo. Zbog toga i sada tražimo od Europskog parlamenta pomoć da dalje pomaže da se ta svijest i dalje diže, razina svijesti i da se vrlo ciljano ljudi upozore i osvijeste na to što je bitno za njih i kako je, što je recimo izravno utječe na javno zdravlje, na njihovo zdravlje i zbog toga i sve uže surađujemo i sa kolegama iz Svjetske zdravstvene organizacije. Kao što vjerojatno znate, ovog mjeseca 13.10. pa sve do 1. studenog se održava prvi ikad organiziran svjetski samit o onečišćenju zraka. Mi ćemo biti predzastupljeni kao i mnogi drugi vodeće organizacije države i ostalo iz svijeta i tu želimo najaviti kako se te teme trebaju uključiti u sve sektore u života, u sve politike. Govorit ćemo o vrstama onečišćenja, izvorima onečišćenja i posljedicama. Kad e, je riječ o vašoj rezoluciji, mi apsolutno pozdravljamo vaš poziv na više zajedničke akcije diljem svih područja politike. Vaš poziv, vaš apel dolazi u trenutku u kojem naš kolege izlači zaključke o tome kako je to dobro funkcioniralo do sada i što se tiče strukture upravljanja, rad na ovom području, ali mislim da je vrlo bitno da smo ujedinjeni i da nastavimo raditi ujedinjeno, dakle parlament i komisija i da to bude još učinkovitije. Ali mislim da postoji još prostora da se pojača naravno i učinkovitost rada u parlamentu kao i samom vijeću. Što se tiče nacionalnih zakona u koje treba direktivu prenijeti, u tom mi se dakle govori o tome da se zemlje pozivaju na donošenje nacionalnih planova za čišći zrak i to mislimo da će biti onaj glavni poticaj za velike promjene. A tu trebamo direktno vašu potporu da to se to provede u svakoj pojedinoj zemlji članici. Mi ćemo jasno, pažljivo nadzirati i analizirati sve što se događa, a ti nacionalni planovi bi trebali prema nakon transponiranja ove direktive biti donešeni do kraja iduće godine. I mislimo da će se to zbog e, međusektorskog karaktera kojeg te nacionalni planovi mogu imati, mislimo da će se na kraju to odvijati uvijek na najviše političkoj razini među premijerima, šefovima vlade. Zatim, dozvolite nam da vas podsjetimo kako je Europska komisija već predložila još 2014. 15. kad smo E, izašli uopće sa prvim prijedlogom direktive o tome da se naprave nacionalni akcijski planovi za čišći zrak i za čišći okoliš, onda smo vidjeli da je nakon toga e, zapravo inicijativom parlamenta iz tog direktive, iz područja primjene direktive isključeno pitanje čistog zraka. E sad, unatoč tome, mi smo nastali sa tim našem radu i dalje smo usko surađivali sa istraživačkim znanstvenim centrom gdje smo proveli i studiju o posljedicama onečišćenja zraka i povećanjem ozona i rezultati te studije će biti vrlo brzo objavljeni, a na temelju toga ćemo i pripremiti jednu dugoročnu strategiju Evropske unije o smanjenju e, emisija stakleničkih plinova koji izravno pridonose tom onečešćenju, a nadamo se da ćemo tomu uživati vašu potporu. Hvala vam na kraju, mislimo da postoji tu puno prostora za još užu suradnju kako bi razvili više sinergije, ali podsjećamo da moramo vrlo hitno djelovati jer kao što znate mi prevodimo jedan 2019. E, prije 2019. moramo provesti još i provjeru, analizu koliko su naše dosadašnje uredbe e, zapravo još djelotvorne jer 2019. čekaju naravno nove akcije. Hvala lijepo. A sad da vas podsjetim da je rok za amandmane 15. listopada, da ih dostavite do 11 sati, da je glasanje u našem odboru Envi od 7. studenog, a mi za sada očekujemo da će se na plenarnoj u prosincu o tome glasati u cijelom dosjeu. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je pitanje za usmeni odgovor o inicijativi Europske unije za oprašivače. I mislim da bih riječ dao su sponzorima dakle, ovog uvrstanog pitanja, počevši s gospodinom Petelom u ime Pučana. Hvala lijepo, dobro jutro svima. Podsjećam da sam ja inače već više desetljeća pasionirani uzgajivač pčela i zato sam posebno angažiran za ovu temu. Dakle, 1. lipnja 2018. komisija objavila komunikaciju s inicijativom o, za oprašivače. Ta inicijativa je uvedena nakon zabrane korištenja tri neonikotinoidna pesticida i pokazala je koliko um, dakle žestoko je Unija djeluje na tome da zaštiti oprašivače. Kad uh, uzmemo u obzir sve činjenice koje imamo o situaciji sa oprašivačima i sa divljim oprašivačima vidimo da općenito naša vegetacija ovisi o oprašivačima, da je jedan od deset oprašivača zapravo već uništen i nestao. Prema tome prijeti im kompletan nestanak, a o tome će ovisiti i naša sigurnost poljoprivrede i naša sigurnost prehrane. Ali ne samo naše prehrane, nego i kompletne biološke raznolikosti. Prema tome, ono što moramo napraviti je povećati, dakle, steći veće stručno znanje o tom koliko su doista nestali, smanjio se broj oprašivača, zatim vidjeti koji su razlozi za to i potom promovirati metode i akciju protiv toga. U ovoj komunikaciji se pokušava naravno naglašaviti važnost daljnjeg, dakle, daljnjeg smanjevanja ovih pesticida koji ugrožavaju oprašivače, a daljnje akcije bi trebale dovesti do integralnog pristupa bioraznolikost se mora gledati sa jedne šire, perspektive i moraju se svi prašivači uključiti kad govorimo o njihovoj zaštiti. Kako bi ih bolje zaštitili, bitno je razviti nove pesticide, a zabraniti neonikotinoidne kao i ostale za koje recimo znanost pokazala da ugrožavaju naše insekte. Dugoročno gledano to bi imalo pozitivne posljedice financijske gledano i po zapošljavanju. Na kraju podsjećam da smo mi kao pčelari u Sloveniji koji su ove godine dobili nagradu za svoju uspješnu inicijativu, mi smo proglasili 20. svibnja danom pčela koje smo ove godine prvi put proslavili, zato smo i nagrađeni. Međutim, osim pčela tu su i drugi oprešivači koje treba zaštititi, ali pčele su odličan indikator i na njima se najbolje vidi koliko napredujemo na zaštiti bioraznolikosti i općenito oprašivača. Mislim da je rezolacija prvo komunikacija komisija, zatim naša reakcija parlamenta pravi korak u pravom smjeru, u pravom trenutku. Hvala što ste bili tako kratki. A sada molim i druge su izvjestitelje da poštuju e, četiri minute dakle koliko smo vam ograničili vaše vrijeme za vaše intervencije. Pa sada riječ ima gospođa Kadenbach za socijaldemokrate. Hvala i s moje strane hvala. Mislim da je ova rezolucija koja je pred nama sadrži sve bitne točke, ali mislim je Peterle to sve objasnio, pa ne moram E, puno o tome, nego ću se koncentrirati na tri za nas najvažnije točke. Prvo je općenito pogled u budućnost. Kad razmišljamo o budućem ZPP-u Europske unije, onda mislim da tu moramo se posebno skoncentrirati i na bioraznolikost, jer samo ako bude bioraznolikost očuvana i funkcionirala, onda imamo mi nekakvu šansu da nam da ostanu očuvani naši oprašivači unutar Evropske unije koji su nam nužno potrebni i za našu poljoprivredu, za našu kompletnu proizvodnju hrane i svega ostaloga. Vidimo da su danas recimo i zbog uzgoja monokultura u poljoprivredi, ali i zbog korištenja opasnih pesticida ugroženi. Istodobno smo sa raspravama ovdje paralelno vodili i rasprave u drugim e, odborima, recimo Agrio i ostalima. I tu se vidi koliko je važno osigurati preživljavanje insekata i oprašivača u Europi. Mi smo inače vrlo sretni što mi u Europi naše opraš, insekte oprašivače doživljavamo kao nešto što je besplatna besplatna usluga, dok se mnogim zemljama svijeta još za to plaća, da bi im došli i pustili insekte da im opraše njihova polja. I evo, sjećam se samo recimo kako u Kaliforniji, primjerice sa velikim velikim e, kamionima i prikolicama čitave kolonije pčela transportiraju kroz SAD da bi ih pustili da nekom opraše polja, primjerice, i za to se debelo plaća. Druga stvar, to su izuzeća zemalja članica kod e, korištenja neonikotinoida i drugih opasnih pesticida. To treba biti jačenog nadzora, jer te takozvane e, te neka izuzeća koja su omogućena da bi se u slučajevima nužde mogla koristiti ti pesticidi se u mnogim zemljama upravo zlorabe i onda to koriste nekad je opravdano izuzeće. Stoga tu treba jači nadzor. A nadalje mislim da apeliram na kolege da podrže našu rezoluciju i jasno pozvani ste svi da popravite tekst rezolucije ako imate koji amandman koji vam je na duši i koji to može učiniti. Hvala. Sljedeći je gospodin Demes Mekar. Hvala lijepo. I ja mogu biti vrlo kratak. Kolege su ovu rezoluciju pogledali. Gospođa Kadenbach je ovdje nadopunila već sve ono naše, što je rekao izvjestitelj. Mislimo da je ova kombinacija dosta teška. S jedne strane imamo bioraznolikost koja nestaje, koriste se pesticidi koji su svim mogućim područjima vrlo štetni. Naravno, važno je da pčelari mogu nastaviti raditi bez ikakvog straha mirno. To je vrlo bitno za naš ekosustav. Međutim, u jednom izvješću iz 2016. smo pozvali komisiju da otpočne jednu inicijativu i mislimo da je ova komunikacija sa tom inicijativom odgovor na to. Mislimo da je to već jako dobro, ali još nije dovoljno dobro. Ima prostora za daljna poboljšanja. Naime, mi mislimo da inicijativa jednostavno komisija nije dovoljno sveobuhvatna. Primjerice, ne bavi se uopće dovoljno i ne cilja razloge za nestanak oprašivača, insekata i ostalog naime, ovo što se ovdje predviđa je sve dobro, ali mi se moramo puno ozbiljnije pozabaviti uzrocima. Primjerice, u poljoprivrednoj politici i korištenju pesticida, stoga ovaj nacrt rezolucije u cijelosti pozdravljam. Hvala. Sljedeća je gospođa Ris. Zahvaljujem predsjedatelju. Ovo je jedno ključno pitanje kao što su to rekli i prethodni govornici i mi smo još u travnju 2016. zatražili od komisije e, tu inicijativu svi znamo koliko je ovdje ulog važan. Uzet ću samo primjer Belgije, zemlje koju najbolje poznajem i izvješće koje govori da smo lani imali smrtnost pčela tijekom zime e, na razini kakvu prethodno nikada nismo vidjeli. Podaci su doista šokantni. Dio ovog izvješća usredotočava se i na potrebu boljeg poznavanja takvih pojava. Naravno, to je važno, ali osobito je važno da prepoznamo koji su uzroci takvih pojava. Evo jučer sam čitala istraživanje objavljeno u časopisu Biological Conservation, to je švedsko istraživanje koje govori da bioraznolikost i broj oprašivača ovisi o poljoprivrednim kulturama koje su potrebne, u, koje su nazočne u pojedinim područjima. To je, ja mislim, ono što nedostaje u prijedlogu komisije da se utvrdi koji su uzroci koji dovode do nestanka pčela, korištenje pesticida, poljoprivredne e, kulture, promjena u namjeni zemljišta i slično. Dakle, razmatrali smo stvari kao što su invazivne strane vrste i slično e, čitavo popodne tijekom rasprave na odboru Agri. Međutim, e, važno je da nas e, sve potaknemo na manje korištenje pesticida, neonikotinoida i slično. Još prije ljetne stanke razmatrali smo mogućnost suradnje između poljoprivrednika i pčelara. Znamo da postaje e, takva partnerstva koja mogu biti korisna za obje strane. To je ono što moramo poticati moramo e, potaknuti istraživanje uzroka ove pojave i zato pozdravljamo ovu rezoluciju. Hvala vam lijepo i sada sa strane Gujeva gospođa Konečna. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju, poštovani kolege, dame i gospodo. Stječem dojem da se vrtimo u krug. E, naime, imali smo različite, e, različita istraživanja o smanjenju broja oprašivača, ali što smo učinili na temelju tih istraživanja? Jesmo li proveli preporuke svi pesticidi i herbicidi koji su dokazano štetni, dobili su odobrenja za korištenje u narednom razdoblju. Mi svaki puta kada se sastanemo na ovom odboru izražavamo svoje protivljenje takvim odobrenjima. I što komisija onda e, učini? Vidimo da je oprašivača sve manje, a ništa se ne događa. No, zabrana pesticida je doista najmanje što možemo učiniti. Pčele su izložene i brojnim drugim problemima, virusima, bolestima, e, zarazom aluminijem, odnosno e, kontaminacijom aluminijem i slično. Svake godine vidimo nove i nove probleme koje teško da možemo spriječiti no držimo se tog statusa quo, vidimo kako je pčela sve manje, a ne činimo ništa. Svi znaju da pesticidi koji se temelje na neonikotinoidima štetno utječu na okoliš, a i dalje ih rabimo na svojim poljima. Neke države članice su rekle kako su spremne zatražiti izuzeće od te zabrane, iako postoji zabrana za čitavu Europsku uniju. A to se događa u situaciji u kojoj zabrana neonikotinoida ne bi niti riješila ovaj problem u potpunosti. Potpuno je jasno da će med uskoro postati luksuzni proizvod Problem je što bismo na kraju se mogli suočiti sa krizom u e, proizvodnji hrane jer više nećemo imati mogućnost oprašivati biljke na našim poljima. Nadam se da će se nešto učiniti da komisija neće na naše e, pitanje za usmeni odgovor odgovoriti samo praznim obećanjima. Nažalost ono što čujemo od komisije je nejasno, nemamo jasne ciljeve, trebaju nam jasne zabrane od strane komisije kao i njihova njihova provedba. Istodobno države članice nam moraju pomoći i e, ne smiju tražiti izuzeća. Ne želimo valjda katastrofu prije nego što odlučimo nešto učiniti. Ovdje nije riječ samo o padu broja oprašivača. Hvala. Hvala i vama. Sljedeća e, riječ ima gospođa Dornan. Zahvaljujem predsjedatelju, uvaženi kolege. Bila sam izvjestiteljica za mišljenje o budućnosti poljoprivrednog sektora prije godinu dana, a danas vidim da ovaj nacrt rezolucije o polinatorima ide u pravome smjeru. Uzima u obzir sveobuhvat kompleksnu sliku koja uključuje sve što utječe na europske oprašivače, a istodobno rezolucija ostaje pozitivna i konstruktivna. Borba za zaštitu e, oprašivača još nije dobivena. Dakle, različiti neonikotinoidi rutini, ako ih doista želimo učinkovito zabraniti u Europskoj uniji, eh, onda više ne bismo imali izuzeća eh, za primjenu u staklenicima. Naravno, to postavlja pitanje i eh, kvalitete vodenih površina koja se katkada, ta voda se katkada koristi za navodnjavanje kao i kvalitete tla moramo razmotriti e, te, ta izuzeća i nemojmo biti naivni. E, različite države članice to čine i na taj način e, štete učinkovitosti te zabrane, zabrane neonikotinoida. Istodobno neke druge vrste neonikotinoida nisu uključene u e, tu zabranu. Dakle, postoje još dvije slične tvari koje imaju jednako štetan učinak kao i neonikotinoidi. U svojim amandmanima spomenula sam da je e, glifosat prije godinu dana prepoznat kao tvar štetna za pčele. Mislim da je vrijeme da sada e, saznamo i koje su to druge tvari. No, e, moram reći da općenito ova rezolucija ide u odgovarajućem smjeru. Zahvaljujem su izvjestiteljima, a ja ću imati nekoliko amandmana. Hvala i vama. Sada riječ ima gospođa Godin. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju, povaštovani kolege. Kada je riječ o oprašivačima, svi znamo kakvo je stanje. Ova rezolucija također o tome jasno govori. Populacije polinatora se smanjuju i moramo govoriti o brojkama neki polinatori, ne, dakle neki oprašivači su u takvoj situaciji da im prijeti istrebljenje, e, a, u tom slučaju naći ćemo se i u opasnosti vezano uz prehranu ljudi. Dakle, ovdje imamo različite ciljeve, ciljeve koje se odnose na e, poljoprivredu, ciljeve koje se odnose na zaštitu okoliša i tako dalje. Spomenula bih metodološko pitanje. Nadam se da se možemo složiti da tekst ostane ambiciozan i da e, bude vrlo jasno u njemu prikazana veza između oprašivača i bioraznolikosti veza sa zaštitom okoliša i poljoprivredom. No nećemo li valjda ponoviti onu absurdnu stvar koju smo već vidjeli u nekoliko slučajeva? a to je da ne pomognemo e, oprašivačima na način na koji bismo to željeli. E, sada imamo novi e, naraštaj pesticida koji se koriste u Francuskoj i drugdje u poljoprivredi znamo da se većina e, zalaže za zaštitu e, oprašivača. Evo u članku 14. govorimo o e, štetnosti neonikotinoida i ja bih pozvala kolege da Um, ispune svoje zadaće i da rade u onim područjima u kojima komisija nije ispunila naše očekivanja. Doista moramo učiniti sve što možemo kako bismo zaštitili oprašivače. Ja ću uh, predložiti nekoliko amandmana kako bi se zabranile i one druge tvari koje su jednako štetne kao neko, neonikotinoidi. Hvala vam lijepa. Riječ sada ima Europska komisija. Izvolite. Hvala vam predsjedatelju. Prije svega moram reći kako nam je drago što vidimo da imamo veliku potporu za našu inicijativu e, kojom želimo zaštititi oprašivače. Riječ je o bioraznolikosti koju moramo zaštititi kako bismo e, mogli i dalje imati koristi od e, tih ekosustava. Polinatori, naravno, oprašivači imaju e, tu iznimno važnu ulogu od koje poljoprivreda ima izravnu korist i to svi razumijemo. Nekoliko stvari ovdje treba staviti u određeni kontekst. Ova inicijativa za zaštitu oprašivača tiče se prvenstveno divljih oprašivača E, i tiče se naravno i nekih temeljnih potreba pčela, mednih pčela. No komisija e, naravno pokušava e, ovdje angažirati E, i e, zajednice pčelara kada se radi o zaštiti divljih pčela. Naravno, postoje nedostatna znanja u nekim područjima, ali e, znanja koja za sada imamo već nam omogućavaju konkretno djelovanje. Dakle, postoji nekoliko čimbenika za smanjenje oprašivača, ali predlažemo i neka konkretna e, djelovanja koja mogu dati rezultate. Recimo, e, korištenje već postojećih alata kako bismo spriječili smanjenje staništa za oprašivače E, budimo jasni da kako da postoje i neke druge prijetnje, jedna od njih su klimatske promjene, no konzultacije sa stručnjacima e, kažu da još uvijek nema konkretnog prijedloga kako bi se problem klimatskih promjena mogao riješiti u slučaju oprašivača. Dakle, ništa nemamo još za dodati već postojećim europskim politikama vezanim uz klimatske promjene, a što bi moglo pomoći konkretno oprašivačima. Kada je riječ o bolestima, e, to je glavna prijetnja za upravljanje oprašivačima jer imamo malo podataka o utjecaju tih bolesti na divlje oprašivače. Kad je riječ o onečišćenju, koliki je učinak onečišćenja na divlje e, oprašivače također je nepoznato, a budući da nemamo te informacije, naravno ne možemo osmisliti niti mjere kojima bismo e, djelovali e, u smislu njihove zaštite. Naravno, biti će potrebno pokrenuti neke temeljne procese kako bismo bili uspješni. Recimo, smatramo da je nužno uvesti sustavno praćenje pojedinih vrsta oprašivača kako bismo imali odgovarajuće podatke. Još uvijek ne znamo točno kolika je stopa pada populacija oprašivača. Mi svakako želimo osmisliti zajednički standard za praćenje oprašivača u Europskoj uniji kako bismo onda mogli vidjeti na koji način na njih djeluju različite politike, uključujući i poljoprivrednu politiku. Kada je riječ o poljoprivrednoj politici, želim reći da u prijedlogu za e, ZPP nakon 2020. postoje i neke mjere namijenjene oprašivačima recimo na temelju prijedloga iz lipnja, jedan od ciljeva ZPP-a je doprinos ostvarenju ciljeva Unije u području borbe protiv klimatskih promjena i za zaštitu e, bioraznolikosti, pa tako postoje predložene mjere koje se odnose na zaštitu krajolika primjerice. Države članice morati će izraditi strateške planove za ZPP za oba stupa, morat će predložiti različite ekosheme koje će za poljoprivrednike biti dobrovoljno i možemo osmisliti takve ekosheme i za oprašivače. To se lako može zamisliti. Također, e, uredba predviđa mogućnost ostvarenja različitih sinergija među pojedinim e, nadležnim tijelima. U svakom slučaju, e, pozivam parlament da podupre komisiju u njezinoj ambiciji jer to će svakako sve utjecati i na ovu konkretnu temu, e, temu oprašivača, a i na mnogo širu temu bioraznolikosti. Kada je riječ o pesticidima, naravno ne možemo očekivati da će ova inicijativa u potpunosti promijeniti trenutačno postojeće sektorske politike. Dakle, ova inicijativa donosi se u kontekstu postojećih svojih e, zakonodavnih okvira. Međutim, spomenuo sam već prijedlog za novi ZPP. Tamo e, se također kao jedan od ciljeva spominje održivo korištenje pesticida. I kad je riječ o politici za pesticide, komisija očekuje od država članica da poboljšaju nacionalne akcijske planove vezane uz provedbu direktive o održivom korištenju pesticida i da uspostavi jasnije ciljeve za smanjenje rizika. Dakle, mi želimo smanjiti rizik od pesticida, a ne jednostavno smanjiti količinu pesticida koja se koristi. Um, u tu svrhu komisija uspostavlja usklađene pokazatelje rizika o kojima se trenutačno raspravlja s državama članicama. Oni će omogućiti komisiji da razmotri učinkovitost provede mjera i na nacionalnoj razini i na razini Europske komisije. Sukladno direktivi o održivom e, korištenju pesticida, Ključno je u ugraditi odgovarajuće informacije u sustave upravljanja pesticidima. Komisija u svom izvješću o primjeni direktive e, pred parlamentom i vijećem je kritizirala one države članice koje još uvijek nisu uključile integrirane mjere upravljanja pesticidima e, u svoje planove. E, mi to svakako želimo postaviti postići e, kako bismo mogli na bolji način mjeriti učinak e, tih e, mjera. Kada je reč konkretno o pčelama, postoje neke mjere za zaštitu pčela od pesticida, uključujući i ograničenje triju vrsta neonikotinoida koji se mogu rabiti samo u staklenicima, sve aktivne tvari moraju se pomno pratiti i u bilo kojem trenutku se može napraviti revizija e, odluka. Dakle, mi smatramo da kada je riječ o pčelama e, nije potrebno dalje zakonodavstvo jer već sada su zabranjene tvari koje negativno utječu na pčele. Zatim e, predložit ćemo donošenje plana e, provedbe, implementacije vezano uz plan koji je donijela EFSA. Trenutačno se o tome e, razgovara s državama članicama. Dakle, možda se ponavljam, ali e, želim reći kako ne možemo očekivati da će Europska inicijativa o oprašivačima promijeniti sveobuhvatnu politiku, no ta inicijativa nastoji u onoj mjeri u kojoj je to moguće zaštititi oprašivače i nadamo se da ova inicijativa e, se zapravo može iskoristiti kasnije u rješavanje mnogo širih problema, a to je e, pogoršavanje kvalitete e, tla i općenito pogoršavanje bioraznolikosti u Europi. Hvala vam lijepo. Pogledajmo sada raspored. Rok za podnošenje amandmana je 15. listopada u 11 sati. U odboru Envi glasovat ćemo 26. i 27. studenog, a očekujemo da će se na plenarnom zasjedanju glasovati u prosincu. Zahvaljujem na vašem sudjelovanju u ovoj temi. Idemo na sljedeću temu, to je ponovno pitanje za usmeni odgovor ovdje je e, naslov e, ovoga pitanja omogućavanja digitalne transformacije na jedinstvenom digitalnom tržištu u području zdravstva i skrbi, osnaživanje građana i stvaranje zdravijeg društva. Prvi su izvjestitelj u ime EPP-a, gospodin Farija. Izvolite. U da dakle, Zahvaljujem prvo kolegi iz komisije i želim reći da načela za e, dobro zdravlje građana se temelje i na sigurnosti i na solidarnosti. Imamo eksploziju velikih e, brojki u posljednja dva desetljeća u e, čitavom lancu zaštite zdravlja i te podatke naravno treba analizirati. E, naravno, potencijal poboljšanja zdravstvenog stanja stanovništva je ogroman i treba e, smanjiti e, troškove zdravstvene zaštite medicinska e, praksa omogućuje e, suradnju na e, svjetskoj razini koja će omogućiti smanjenje epidemiologije i osobne informacije su naravno zaštićene, treba štititi privatnost treba balansirati privatnost pacijenata, ali isto tako koristiti e, podatke e, u svrhu istraživanja. Budućnost će nam pokazati u kojoj smo mjeri postigli ovu ravnotežu. E, što se tiče rezultata povezanih s infrastrukturom pa podataka, E, vidimo da je ona e, fragmentirana, ali mogućnost e, korištenja velikog broja podataka trebala bi dovesti do zaštite i sigurnosti i privatnosti samih pacijenata, ali s druge strane i digitalno jedinstven digitalno tržište nudi e, različite izazove koji su već postali stvarnost. Svi su uključeni i to može biti korišteno u interesu zdravlja svih e, građana. Međutim, e, oni koji su digitalno vješti, mlađi, su tu u prednosti, ali ne možemo izostaviti ni zanemariti one koji E, su informatički nepismeni. E, moramo pružiti e, mogućnost svima. Prijedlog ove rezolucije omogućio bi digitalnu transformaciju zdravstva na jedinstvenom digitalnom tržištu, osnažio građane u stvaranju zdravijeg društva sigurni pristup i dijeljenje osobnih podataka, bolje prikupljanje podataka u interesu e, pacijenata i bolji digitalni e, alati za osnaživanje građana u upravljanju bolesnim stanjima. To su sve načini poboljšanja e, prevencije i u ovo vrijeme populizma lažnih vijesti i nezdanstvenih alarma kao što smo vidjeli u slučaju e, cijepljenja pouzdanost izvora informacija od najveće moguće važnosti i građani bi trebali znati da su im tehnologije na raspolaganju da bi im pomogle, a ne stvorile više barijera. I upravo u tom smislu treba se ići prema integriranom pristupu e, koji bi zadovoljio potrebe građana. Želim e, zahvaliti e, su na sjajnoj radnoj suradnji na sastavljanju ovog nacrta koji je pred vama. Ono što nam je sad potrebno od vas, poštovane kolege, i što ćemo pozdraviti, to su vaši doprinosi e, koji bi trebali ovaj tekst učiniti još boljim i e, uravnoteženijim i to do e, roka za podnošenje amandmana. Za socijaliste, gospodin Zorinjo. Molim vas, ograničite se na četiri minute. Hvala vam predsjedatelju. Dok se raspravlja e, o ovoj rezoluciji treba jasno imati pred sobom i prioritete Europskog parlamenta, digitalnu transformaciju i e, njezin učinak na promicanje zdravlja. Mi bi se trebali e, koncentrirati na potrebe pacijenata, a nove i digitalne tehnologije nastupaju i morale bi E, učiniti zdravstvenu skrb boljom e, i koncentriranom na pacijenta, e, što bi rezultiralo i aktivnim sudjelovanjem pacijenata u zdravstvenoj skrbi. Dakle, i, pa, i pacijenti i građani mogu i trebaju sudjelovati i metode bi trebale biti jednostavne, interoperativne, alati dostupni i e, uređeni od strane nadležnih tijela. Prioritet je po meni promicati sigurni pristup, a i prekogranični pristup, a više podataka trebalo bi omogućiti bolje liječenje e, većeg broja ljudi i e, omogućiti nama e, povećanu učinkovitost i partnerstva između više dionika u sustavu i to privatnih s javnima. Pristup zdravstvenoj skrbi morao bi biti poticaj e, za Europu. Europa bi trebala krenuti u ambiciozne programe e, koristeći alate e, visoke definicije i podaci moraju biti dostupni istraživačima, ali za sigurnu uporabu i digitalno tržište će na sve ovo utjecati. Ali ne može se sve prepustiti e, tržištu, već trebamo dobro urediti ovo područje. Uključujući profesionalce i stručnjake u um, nalaženje rješenja. Ovo je područje koje će za sve nas biti od iznimne važnosti i e, želimo dati svoj doprinos poboljšanju zdravstvene skrbi. Gospođa Krupa je sljedeća. Hvala vam. Ovaj nacrt prednastavlja određene probleme i pitanja. Pitanje izravnih e, korisnika e, ove e, transformacije radi fragmentacije sustava u različitim državama. Govorimo o centraliziranijim institucijama i moje pitanje kako će države članice biti odgovorne za poboljšanje sustava koje će koristiti građani i tko je e, odgovoran za ove e, sustave e, u državama članicama te za njihovu međusobnu suradnju. Važno je upravo zato definirati odgovornosti svake strane odnosno entiteta koji će biti zadužen za čuvanje i upravljanje podacima i naravno postavlja se i pitanje prava pacijenata kod korištenja tih e, podataka. Veći problem bit će međutim digitalna transformacija. A povezano s e, osiguranjem e, i medicinskim e, institucijama. Mi stavljamo naglasak na zaštitu osobnih podataka, međutim, osiguravajuća društva mogu djelovati jedino ako na raspolaganju imaju puno podataka i tu vidimo moguće prijetnje i ugroze i E, pitanje e, o tome tko će biti zadužen za kontrolu e, te hoćemo li imati neku središnju banku podataka ili bazu podataka svih pacijenata tko će u institucijama imati pristup osjetljivim podacima što je s farmaceutskim tvrtkama i što se farmaceutskih tvrtki tiče, ima još rizika u e, više država članica e, imamo povrat e, troškova liječenja i potpuni ili djelomičan, pa će se trebati izračunavati troškovi a e, ako ćemo simplificirati dokumentaciju, pitanje kako to provoditi i nacrt rezolucije predviđa lak pristup pacijenata podacima putem informatičkih alata e, uz definiranje e, načina i e, preko 50% e, ljudi e, koji ne koriste internet su starije osobe. U Poljskoj 25% ljudi uopće ne koristi internet. Pa što je s ljudima koji nemaju pristup digitalnim e, alatima i hoće li oni imati pristup punom rasponu zdravstvenih usluga? E, pa što se tiče prikupljanja podataka, to e, recimo može biti problem kod pandemija. Kako onda provoditi ova rješenja? a da ne govorimo o slučajevima migracija e, i e, zračnim lukama i tko će e, provjeravati podatke onih koji dolaze i jednako tako imamo i problem pristupa inovativnim digitalnim rješenjima u nacrtu stoji da će se e, to provoditi, ali znamo da tvrtke provode e, rješenja kroz pametne satove, pametne telefone, te će se i podaci tim putem e, prikupljati, ali i mjeriti poput mjerenja e, krvnog tlaka i tako dalje. Pa će e, se e, dalje nadovezivati pitanje kako će se podaci prikupljati, kako će se oni dijeliti s osiguravajućim društvima i drugima. I zapravo pada mi na pamet više amandmana koje bih koje namjeravam predložiti. Hvala vam lijepa, gospođa Risi. je sljedeća. Belgija će krajem mjeseca krenuti e, s platformom e-zdravlja koje će postojati i drugdje u Europi. I upravo zato važno je u Europi imati strategiju da bi se zaokružila digitalna transformacija zdravstvenih usluga. Što bi značilo i e, kontrolu e, uzimanja lijekova, redovitog uzimanja lijekova, što bi se u stvarnom vremenu e, kontroliralo i e, tu postoji niz mogućnosti, a uvjet za to jest poštivanje različitih načela, a mi e, naglašavamo tri glavne točke. Prvo, da se utvrdi da svi online sustavi imaju čvrste sigurnosne standarde i E, jamče e, pacijentima e, sigurnost podataka. Zatim suradnja između država članica na uspostavi pravog europskog sustava i uz osiguravanje interoperabilnosti nacionalnih sustava. I konačno i najvažnije nastavak e, obuke, e, edukacije e, liječnika i farmaceuta za primjenu digitalnih alata. Europsko društvo zapravo zahtjeva kvalitetu, individualizaciju, skrbi i to nam je ponudila digitalna revolucija i E, pristup e, skrbi zapravo treba biti e, omogućen prema određenim pravilima i to je ono što želimo postići. I konačno, gospođa Konečna, Zagoja. Hvala vam lijepa. Predsjedatelju, poštovani kolege, gospođe i gospodo. Europska komisija želi podržati digitalnu transformaciju, e, preventivu i promicanje putem digitalnih medija koji e, podržavaju i kontinuiranu edukaciju e, zdravstvenog osoblja. O mnogima od ovih tema razgovarali smo pred dvije godine kad smo govorili o e, medicinskoj opremi e, te smo govorili i o elektroničkom zdravlju, e-zdravlju i m-zdravlju. Moje pitanje je što je konkretno e, komisija od tada napravila? Znam kakav je bio odgovor, ali mi se ne sviđa. Komisija je dala izjavu da je korištenje E, digitalnih rješenja, da se odvija vrlo sporo, uvodi sporo u pojedinim državama članicama, što smatram besmislenim, jer prosječan direktor neke regionalne bolnice mogao bi e, nakon 20 minuta, ja vjerujem, već prezentirati nešto. Na tom tragu potpuno je jasno da nemamo zajednički pristup o tome kako učinkovito koristiti tehnologije u zdravstvenoj skrbi i nemamo zajedničke europska rješenja e, i ne dijelimo e, rezultate istraživanja baze podataka nisu povezane i to je e, pogotovo važno kod prevencije rijetkih bolesti i njihova liječenja Želimo dijeliti ona znanja koja imamo i moramo nadići fragmentiranost zdravstvenih sustava što će dati i ekonomske rezultate. Živimo u razdoblju kad vaš pametni sat može izmiriti tlak, može e, vaše zdravstvene podatke uputiti liječniku. I u tom tehnološkom dobu međutim ne možemo niti e, downloadirati e, popis e, popis usluga koje stoje na raspolaganju i mislim da treba znati kako ćemo definirati potrebu za e-dokumentacijom te tko će biti njezin vlasnik. Imamo i problem dupliciranja skrbi, isti, e, ista bolest liječi se na više mjesta. Osim toga imamo i korištenje ovih alata. Ako to uvedemo preko noći, neće ni liječnici ni sestre znati kako s tim postupati i e, zapravo zaostajemo s treningom. Zaostajemo općenitom recimo Evro, Sjedine države, države i Japan eh, nam pokazuju eh, kako to treba raditi, a to je ključno i za sve stariju populaciju. Komisija je predstavila nešto što mene ne može uvjeriti da će doći do promjene u budućnosti i vidimo da se i proračun u tom smislu reže, a nama bi bilo potrebno suprotno. Mislim da ne želimo ovo zaostajanje i da ovo predstavlja jedan od većih izazova za novu komisiju. Istraživanja javnog mišljenja su pokazala da će europski građani u budućnosti u ovom području biti sve zahtjevniji. Hvala vam. A sada Imaju članovi odbora mogućnost javiti se za riječ. Prva je gospođa Cabezo Ruiz. Gracias, presidente. Bueno, yo quería dar mi... Hvala lijepa predsjedatelju. Mislim da je pitanje e, digitalnog zdravlja e, i uvođenje digitalne tehnologije u područje zdravstva iznimno važno za pacijente, te je to jedan, jedna iznimno delikatna i osjetljiva tema koja utječe ne samo na privatnost pacijenta i obvezu njene zaštite, već može e, djelovati i na e, općenito e, zdravstveni sustav i Važno je zbog toga da se provodi pravo na zdravstvenu zaštitu. Naravno da je ovo sve i poslovno zanimljivo i ne gubimo iz vida činjenicu da sve ovo ima i poslovni aspekt. Pogledate li različite prijedloge koji pristižu već neko vrijeme, e, izgleda da se e, pacijenta više ne drži u središtu svega da će mu pravo e, i to prenosivo pravo pristupa podacima a ovi sustavi se financiraju na temelju solidarnosti a solidarnost ovdje znači da većina zdravstvenih sustava Europske unije e, je postavljeno tako da zdravi u velikoj mjeri plaćaju troškove onih koji su bolesni. I Upravo zato e, može se dogoditi da e, ćemo koristiti puno više resursa nego što je predviđeno želimo e, zapravo poboljšati pristup zdravlju i zdravstvenoj skrbi, a nacionalni e, zdravstveni sustavi država članica moraju biti temeljni dio upravljanja svime što se odnosi na podatke u e, digitalne podatke vezane uz zdravlje građana. Dakle, e, to su sustavi koji moraju e, biti dobro postavljeni i mora se znati tko ima pristup jer e, moramo znati kao države članice kakva sve e, pitanja pred nama stoje i što sve treba razmotriti. Ja sam već rekla da je ovo jako osjetljiva i delikatna tema koja dugoročno gledano može e, utjecati na jednakost građana, na e, njihovu mogućnost pristupa zdravstvenoj skrbi i to su sustavi koji su omogućili e, da građani e, dođu e, do upravo ovih prava i nemojmo to zaboraviti. Budimo fer i dajmo im pristup na najbolji mogući način. Hvala vam. Hvala lijepa. A sada komisija ima riječ. Gospodin Marcelo. Hvala. Mi bi zahvalili članovima odbora na raspravi i na vremenu kojeg su posvetili radu na komunikaciji Europske komisije iz, iz ove godine. Mi dijelimo mišljenje da su podaci jasno potrebni za digitalnu transformaciju i da bolje podaci bolje digitalne alatke bi naravno dovele do bolje razine brige, medicinske, bolje kvalitete života za evropske građane ukratko. Uzeli smo na u obzir i važnost interoperabilnosti jer preporuka i naglašava potrebu da se osigura kako će elekt da svi naši sustavi elektronički budu potpuno interoperabilni prekogranično gledano. I mislim ja bi posebno još vam i predstavio i evoluciju ovih sustava na kojima radimo kako bi uspostavili jednu infrastrukturu koja bi recimo omogućila razmjenu podataka o pacijentima, dakle kompletnih njihovih dosjea prekogranično i mislimo da smo, ćemo još prije kraja iz ove godine ili najkasnije početkom 2019. u 20 zemalja već početi sa e, tom razmjenom podataka, ostali bi trebali do 2021. svi slijediti. Dakle, komisija će dalje raditi na preporukama za e, na ovom dosjeu i na unapređenje ove razmjene medicinskih podataka i dosjea i ono tome da se recimo popravi i unaprijede naši softveri kako bi bio olakšan pristup tim podacima prekogranično gledano. A da pritom, naravno, svi podaci budu apsolutno zaštićeni na jedan primjeren način u skladu sa svim našim zakonodavstvom o zaštiti podataka. I da osiguramo da digitalna infrastruktura bude apsolutno robustna, sigurna i rezilijentna, otporna. I naravno to je vrlo bitno i za naše stručnjake iz područja medicinske zaštite, ali i za znanost. Mislimo da je upravo od ključne važnosti to postići i zbog toga mislimo da ćemo nastaviti promovirati razmjenu iskustava među zemljama članicama, što će naravno pridonijeti transformaciji ovog sadašnjeg zdravstvenog sektora, digitalne transformacije. A uzima u obzir da je to mora uključivati digitalnu inkluziju svih. Znači i profesionalci i građani moraju imati dodatne vještine kako bi se sa svim tim služili, kako bi punili podatke i mogli pristupiti istima. Hvala. Evo, samo da podsjetim na rokove. Rok za amandmane, podnošenje amandmana je 16. 10. do 11. sati. Glasanje u našem odboru bit će 26.7. studenog, a na plenarnoj ćemo o tome glasati kako sada stvari stoje u prosincu ove godine. A sad prelazimo na sljedeću točku, sljedeći dosije, a to je pitanje dodatne svjedočbe o dodatnoj zaštiti e, za lijekove. Dakle, izvjestitelj Tima Balkan ima riječ na četiri minute. Hvala lijepo. Drage kolegice i kolege, ja pozdravljam ovaj prijedlog komisije o izmjeni uredbe o svjedočbi o dodatnoj zaštiti za lijekove izričito pozdravljam. Europski parlament je naime već stanovito vrijeme tražio jedan izuzeće, dakle taj production waiver za sve one nositelje SPCA svjedočbe i to potiče još od a onda je to, imali smo to recimo i u našoj rezoluciji u svibnju ove godine pa u svim amandmanima koji su na to naneseni. Dakle, mi smo htjeli u Europskoj uniji dati recimo jedan poticaj svim inovativnim poduzećima da istražuju proizvode u ljekove na farmakološkom području. I to je dobro funkcioniralo. Vidite recimo u Danskoj. Danska ima strašno jaku industriju generičkih lijekova i to je jedno jako industriju inovativnih lijekova. Prema tome vidite to ide, ali svijet se stalno razvija i mi sada već shvaćamo i znamo da svi oni proizvođači biosličnih bio lijekova i generičkih lijekova koji proizvode i imaju svoje sjedište u Europi imaju velike probleme u svjetskoj konkurenciji. Drugim riječima, oni su u odnosu na one koji su u ostalim dijelovima svijeta nastanjeni, zapravo imaju velike probleme sa konkurentnošću i zapostavljeni su tu u svojoj poziciji tržišnoj. Prema tome, da bismo stvorili iste šanse za sve. Mi smo ovdje i predvidjeli u ovom e, u ovoj inicijativi Europske komisije te posebna izuzeća. Naravno, to je opće taj manufacturing waiver, odnosno to izuzeće za sve nositelje SPC-a, to je dodatne svjedočbe, a ta e, svjedočba o dodatnoj zaštiti za lijekove je zapravo samo produžetak, e, produžetak patentnog prava. I sad ovi koji to imaju ne smiju naravno proizvoditi generike dok traje taj patent. Međutim, ovim izuzećem koji se ovdje predlaže se predviđa da mogu proizvoditi e, generički proizvođači i unutar Europe te ljekove ako su namijenjeni izvozu, ali se spremaju kad taj patent prestane važiti. A naravno, to predviđa i onda kasnije jednu veću sigurnost i brži pristup ljekovima generičkim koji se daju platiti našim građanima. Jer mi znamo da su zadnje vrijeme cijene ljekova toliko toliko da neki puta postale jednostavno neplative za dobar dio građana, što je naravno protiv naših povelji. Prema tome, Broj generika je jako bitan kako bi se rasteretili nacionalni proračuni za zdravstvo, a opskrba građana popravila. Sad u odnosu na, a da se pritom naravno cijelo vrijeme zaštiti strogo intelektualno pravo vlasništva i kao i, sam patent tih ljekova primarnih. Znači mi sada ćemo stvoriti sa ovim izuzećima i jače motive za sve proizvođače generičkih i biosličnih ljegova da ostanu u Europskoj uniji tu proizvode, da ne odseljavaju, da ne sele više u treće zemlje. Na taj način ćemo jačati naše in naše tržište, našu proizvodnju, našu ekonomiju, pogotovo onom najinovativnijem sektoru, a mislim da na tako velik, važnom području ne smijemo dozvoliti da naše inovativne tvrtke odlaze u SAD ili u Japan. Stoga predlažem više sigurnosti na, po uzoru na ovoj direktivi o Fortified Medical Directive, zatim olabavljivanje onih mehanizama za kasniju kontrolu, i zatim da se pripremi onaj day one launch, dakle čim prestane patentno pravo štititi neki primarni lijek, da se odmah već prvog dana mogu pripremljene zalihe generičkih i biosimilarnih lijekova pustiti na tržište. Taj stockpiling Čuo sam da se taj, to skladištenje takvih lijekova za onaj dan jedan nakon prestanka važenja patenta, čuo sam da su se mnogi protiv toga žalili, međutim u parlamentu nije bilo nikakvih amandmana kolege iz interni od bilo kuda protiv toga. Prema tome, ne zaboravite koji nam je rok za podnošenje amandmana na ovu našu rezoluciju 16 e, listopada i što imate podnesete. Sada gospodin Fjellner ima riječ Hvala izvjestitelju. Dozvolite da ja počnem s tim, kažem, na činjenicu koja je ovdje po mom mišljenju od vitalne važnosti. A to je mi smo s razlogom uveli različite zaštine za e, našu farmaceutsku industriju, pogotovo za primarne lijekove. Jer lijekovi jesu skupi jer se non stop razvijaju novi, novi proizvodi. Prema tome, mi smo to morali učiniti kao neku vrstu investicije zapravo. Jer vidite, kad tad će metode se moraju zapravo pokriti ove rizike. I mislim da nije samo u pitanju nisu radna mjesta i investicije, nego mi općenito govorimo o budućnosti u kojoj ćemo moći lakše e, građanima Europske unije omogućiti e, korištenje lijekova kojim treba za liječenje raznih teških bolesti i različite terapije. Stoga mislim da je mislim da ovaj prijedlog de facto potkapa tu budućnost. Mislim da ovo krivi signali da ne idemo naprijed ako, ako budemo na taj način e, htjeli ohrabrivati inovaciju Europe. Mislim da to nije privi način jer ugrožavamo one firme koje imaju patent na primarne lijekove. A mislim da moramo naprijed najbolje i ne ugrožavati budućnost naših inovativnih farmaceutskih industrija u Europi. Prema tome, e, ako se to već i primjeni, moramo jako paziti da se primjeni na pravi način i da ne ugrožava druge. A sad što se tiče ovog mišljenja, on nacrta mišljenja o kojem danas raspravljamo. Mislim da je dosta uravnoteženo mišljenje koje sam bio sretan vidjeti. Sadrži neke stvari koje mislim da su jako dobre. A što je još važnije, mislim da ne sadrži ponešto što to bi me jako zabrinjavalo. Jedna od tih stvari je Mislim da moramo izbjeći pravne probleme sa oduzimanjem prava nositeljima dodat o dodatnoj zaštiti lijekova, dakle ljudima koji imaju produženi rok patentne zaštite, i mislim da se tu jako pazilo u nacrtu mišljenja da se ničim ne krše njihova prava i sačuva apsolutno njihov patent, odnosno intelektualno pravo. A postoje dvije stvari kojima se moramo pozabaviti kako bismo sačuvali doista visoku razinu zaštite prava intelektualnog vlasništva. Prvo je pitanje ovog stockpilinga, odnosno ovog skladištenja proizvedenih e, generika koji čekaju kad će se moći pustiti u promet. Dakle, ne mogu vidjeti nikako kako bi se to moglo opće povezati sa pristupom generičkim lijekovima nakon što e, SPC, odnosno svjedočba o dodatnoj zaštiti, prestane važiti a kad joj istekne trajanje. Dakle, ne mislim, mi smo već rekli ovdje, ako se ovdje s ovim izuzećem omogućava poduzećima, dakle ovdje se proizvođačima primarnog lijeka je to, da kažemo, jedno izuzeće se čini da se oni koji neće u Europskoj uniji prodavati svoje generike, njih mogu proizvoditi za izvoz u one zemlje u kojima ili taj patent primarnog lijeka nije zaštićen ili je već kao ta zaštita. Dakle, i sada oni to imaju sa tim izuzećem. Prema tome, čemu onda taj stockpiling? Čemu da im se omogućava da proizvode generike i skladište ih stokpajluju u ogromnim količinama za onaj dan kad će moći početi prodavati u Europskoj uniji. To mislim da samo ugrožava stvar. Druga stvar s kojom se ne mogu složiti je, mislim da ovaj nacrt mišljenja pokušava razvodniti i oslabiti komisijin prijedlog u odnosu na notifikacije, obavezne dostave obavijesti. Mislim da je jako potrebno ako nositelj se o dodatne zaštiti treba provjeriti da li je proizvođač generika zaista poštivao slovo zakona, da bude obavješten na redu i da, u redu i na vrijeme i da i postoji ta obaveza, zapravo službena obaveza o notifikacijama. I mora se, da bi se osiguralo da recimo nosi, s druge strane da nositelj e, svjedočba o dodatnoj zaštiti lijekova isto djeluje u skladu sa pravilima o tržišnog natjecanja isto se moraju s druge strane zadržati obaveze o notifikaciji. Ja sam zadnjih 14 godina inače član našeg među odbora i to pitanje tih svjedočbi o dodatnoj zaštiti je jedno pitanje koje se stalno provlačilo na mnogim diskusijama u vezi mnogih dosija i puno se o njemu pregovaralo. Jer vidite, to je de facto produženje patenta i intelektualne zaštite intelektualnog vlasništva. I onda sam se pitao, da li bi recimo oslabljivanje ovih naših propisa unaprijedilo pregovore koje smo vodili? To sam i pitao komisiju. Ali mislim da ne, stoga, sam to i rekao kao da je drugi najvažniji aspekt u ovom mišljenju kojeg bi trebalo možda korigirati. Hvala sljedeći u ime ECR-a je gospođa Krupa. Ja bih vas sve molio da poštujete vrijeme koje vam je dodijeljeno. Hvala lijepo. Proizvođači lijekova, kad su u pitanju generički lijekovi ili bioslični, a koji imaju svoj stalni nastan i proizvode unutar EU, unije, rade pod puno težim uvjetima E, nego oni koji to čine izvan Evropske unije. Dakle, ovaj cijeli nacrt, ovaj, ova komisijna inicijativa i naše mišljenje je zapravo pokušaj da im se olakša pozicija. Moje jedino pitanje je zašto smo samo tako kasno reagirali. Jer napokon ova prva direktiva o tome išla još 2004. znate koja je sad godina. Dakle, imamo recimo ovdje, mislimo da bi i pristup genericima u EU bio puno lakši i brži ako bi se primijenilo sve što ova inicijativa predviđa. zatim bi povećali ekonomski učinak i stvorili puno novih radnih mjesta. Kao lječnica vam mogu kazati da svaka promjena nekog specifičnog lijeka, odnosno kad ga pretočite, taj primarni lijek, preobrazite ga u generički lijek, onda je naravno to pitanje jasno cijene, jer zato se to i radi. Međutim, treba tu provesti još koje kakve klinička ispitivanje tih generika da se vidi da li mogu biti normalno pušteni u promet, da li su dovoljno sigurni ali uglavnom da ne bi došlo do nekakvih e, imitacija i falsifikata koji nemaju medicinskog opravdanja. Međutim, to nije tako skupo provesti te analize, a na kraju rezultat je da imamo pristupačnost svim lijekovima i terapijama za naše pacijente i rasterećenje naših e, zdravstvenih osiguranja. Hvala gospođa Cabeson Ruiz da nastavimo sa ovom raspravom o toj temi. Izvolite. Señor presidente, bueno, yo quiero en primer lugar reconocer el buen trabajo y la propuesta que nos presenta el colega Timo. Yo creo que es una Hvala vam lijepo predsjedatelju. Prije svega želim eh, reći kolegi da je odražio, odradio odličan posao. Ovo je veoma odvažan prijedlog. I želim spomenuti nekoliko stvari. Prije svega mogućnost da Europska unija odluči e, kada bi e, taj takozvani SPC e, prestao. Dakle, prvoga dana proizvodnje da se već može prodavati u Europskoj uniji, to bi trebalo potvrditi kolika je kvaliteta tog, tog proizvoda. E, neki međutim kažu da bi bilo potrebno da proizvodi stignu na tržište čak šest mjeseci od prvoga dana proizvodnje. S druge strane, ako bi prije došli, e, to bi moglo pomoći pacijentima da lakše dođu do tih proizvoda, a moglo bi pomoći i e, u rastu za broja radnih mjesta. Ako nemamo europske proizvode, onda ćemo ih morati uvoziti iz drugih dijelova svijeta, kupovati iz drugih zemalja. Nećemo ih proizvoditi ovdje. Stoga mislim da ako ništa ovdje ne učinimo, da to ne bi bilo e, logično doista. Mislim da je to zapravo anomalija ovo tumačenje koje imamo u ovome trenutku vezano uz prava intelektualnog vlasništva. E, kao što sam rekla, ako ne budemo imali svoje proizvode, morat ćemo ih uvoziti iz drugih zemalja. E, što se tiče e, notifikacije, ponovno kažem, mislim da nema smisla da obvezujemo svoja poduzeća da moraju davati takve obavijesti, e, time bismo kršili prava tržišnog natjecanja. Dakle, morate obavijestiti regulatora, to je Europska komisija. E, mislim da ne bismo trebali dodatno opterećenje raditi za naša poduzeća, za ona koja djeluju ovdje, to bi ih na kraju krajeva odvraćalo od takvoga poslovanja. To su povjerljive informacije i s njima se treba raditi kao s povjerljivim informacijama. Moramo uravnotežiti ovaj prijedlog. Moramo poštivati konkurentnost poduzeća, ali i konkurentnost čitavoga sektora. Tako da mislim da prijedlog koji je podastrila komisija ide u pravom smjeru, ali moramo pomno pratiti mogućnosti naših poduzeća da proizvode, da naprave zalihe i da od prvog dana ana mogu onda staviti na tržište europske proizvode. Hvala vam lijepo, gospodin Peterle. Zahvaljujem. Poštovani kolege, kad govorimo da treba dopustiti europskim proizvođačima generičkih lijekova i sličnih proizvoda da se natječu na tržištu sa onima koji nisu uh, u Europskoj uniji, mi zapravo ne govorimo nužno samo o proizvođačima, mi prvenstveno govorimo o pacijentima i mogućnosti da oni dođu do proizvoda koji im trebaju. Svrha je da europski građani građani mogu brže doći do generičkih lijekova e, i to po nižoj cijeni. Istodobno moramo biti svjesni da e, takva dozvola za proizvodnju ne predstavlja kršenje prvobitnih prava. Dakle, proizvođači originalnih lijekova imaju ekskluzivno pravo do zadnjega dana roka kada ta dozvola ističe. Znamo da je potrebno potrebno određeno vrijeme za pripremu e, kako bi se proizvodi mogli staviti na tržište odmah nakon što istegne e, valjanost određenog patenta i ne želimo da u tom smislu europski proizvođači budu u lošijem položaju od onih izvan Europske unije. U našem je interesu da omogućimo ovakvu proizvodnju u Europskoj uniji, a ne u trećim zemljama. Hvala vam lijepa, gospođa Hrostet. U redu, tražila sam mikrofon, odnosno e, prekidač za mikrofon. Hvala vam. Da, kad je reč o generičkim ljekovima i sličnim biopripravcima, moramo ih smatrati važnim dijelom farmaceutske industrije. Ono što je važno jest da ne smijemo razvijati jedne proizvode na štetu drugih. Važno je e, zaštititi inovacije i istraživanja koja su u tijeku. Dakle, nešto što je danas originalni lijek, sutra će postati generički lijek i naravno ne smijemo naštetiti zaštiti intelektualnih prava ali e, istodobno treba potaknuti razvoj generičkih lijekova. Prijedlog komisije poziva da se omogući proizvodnja generičkih lijekova prije dana kada ističe patent e, za izvorni lijek. E, mislim da je to prijedlog koji ide u odgovarajućem smjeru, da će to omogućiti veću konkurentnost europskih proizvođača generičkih lijekova, omogući će njihov isti položaj na tržištu kao i proizvođača izvan Europske unije. Ono što me više brine jest dozvola za stvaranje zaliha o kakvoj govori izvjestitelj. Dakle, potiče se razvoj u Europi, a ne u trećim zemljama, to je svakako važno. E, to isto može vrijediti i za druge inovativne lijekove. Dakle, mislim da ne smijemo dovoditi u pitanje naše nastojanje da potičemo inovaciju. E, mi svakako želimo poticati inovacije, ne želimo da se istraživački pogoni presele u druge zemlje u kojima e, je možda zakonodavstvo povoljnije i zaštita prava na intelektualno vlasništvo slabija. To bi svakako bilo odašiljanje pogrešnog e, signala i uništilo bi inovacije. Također bi narušilo povjerenje u investicije e, u Europskoj uniji. no moramo isto tako biti oprezni kada je riječ o toj dozvoli za stvaranje zaliha. To nije nužno neko čarobno rješenje jer i mnoge druge čimbenike treba ovdje uzeti u obzir. Kada je riječ o pristupu generičkim lijekovima na tržištu, e, još uvijek mnogo moramo poraditi kako bi potrošači e, stekli povjerenje u generičke lijekove. Kada je riječ o drugim stvarima koje bismo mogli učiniti s ovim tekstom, mislim da ga možemo poboljšati kako bi komisija zajamčila konkurentnost europskog sektora proizvodnje generičkih lijekova i e, sličnih biopripavaka i tome ću ja nastojati pridonijeti amandmanima koje ću predložiti. Hvala vam lijepa. Riječ sada ima komisija. Gospođa Ferhofen, izvolite. Hvala vam

nekoliko komentara vezano uz ono što smo čuli od vas. Prije svega, drago nam je što čujemo da postoji stav kako je ovo uravnotežen prijedlog i pozitivan prijedlog i predstavlja dobri, dobar temelj za daljnji rad. Um, osvrnut ću se na neke stvari koje ste rekli, gospođo Velken, pitanje stvaranja zaliha. Kao što smo objasnili u našoj ocjeni učinka, po našem mišljenju stvaranje zaliha nije potrebno e, za onu svrhu koju mi ovdje želimo ostvariti. Ako pogledate ocjenu učinka, najveća ekonomska korist koju e, donosi ovaj prijedlog, a to je povećanje broja radnih mjesta i povećanje rasta u Europi, e, dolazi od izvoznih dozvola, a ne od stvaranja zaliha. I to je velika korist, korist u iznosu od milijun eura e, više godišnje. E, to je rezultat izvoznih dozvola. Kada je riječ o stvaranju zaliha, e, korist nije takva, mjerili smo je, korist je manj, mala i ponovno kažem, riječ je zapravo o pristup lijekovima, e, o pristupu lijekovima. Razmotrili smo i to pitanje i vidimo da ako već sada imate dozvolu za izvoz, omogućavate i pristup lijekovima zato što imate funkcionirajuće tvornice u Europi. Ako je tako, onda je naravno jednostavno, odnosno puno jednostavnije od prvoga dana moći e, proizvoditi i za europsko tržište. Dakle, pristup lijekovima je svakako iznimno važan, ali e, postoji ograničen učinak koji prijedlog poput ovoga može E, ostvariti. Potrebna je šira rasprava, a nju komisija provodi, šira rasprava o različitim poticajima vezanim uz intelektualno vlasništvo, pitanje cijena i tako dalje. Dakle, nemojmo ocjenjivati ovaj prijedlog samo kroz leću pristupa lijekovima. Druga stvar je taj jedinstveni identifikator, kao što znate o tome se govori u drugim e, zakonodavnim aktima. Taj jedinstveni identifikator je e, uveden kako bi se zaštitilo zdravlje potrošača na europskom tržištu i to je svrha tog zakonodavnog akta. Mi bismo bili doista oprezni e, kada je riječ o uvođenju jedinstvenog identifikatora u ovaj ovaj, u ovaj prijedlog jer ovdje je riječ o nečem drugom. Ovdje nije riječ o zaštiti zdravlja potrošača, ovdje je riječ o zaštiti intelektualnog vlasništva. Ne želimo miješati te dvije stvari. Kada je riječ o postupku e, obavijesti, prethodnih obavijesti, odnosno notifikacija e, pojasnila bih što nastojimo ovdje ostvariti. Nastojimo ostvariti dvojak cilj trudili smo se da ovaj prijedlog bude uravnotežen. Smatramo naime da je određen e, postupak prethodne obavesti potreban kako bi se zajamčila transparentnost na tržištu i kako bi se zaštitila prava nositelja patenata. Ne samo prava nositelja patenata, nego i kako bi se zadovoljilo e, ispunjavanje uvjeta za proizvodnju generičkih lijekova i sličnih biopripravaka. S druge strane, razumijemo i argument da to ne bi trebalo dovesti do širenja povjerljivih informacija. Zato smo nastojali uspostaviti određenu ravnotežu. Ako vi imate prijedlog za izmjene teksta, mi ćemo ih rado razmotriti, ali naravno želimo zadržati tu ravnotežu koju sam upravo spomenula, smatramo da je to ključno. Kada je riječ o pitanju gospodina Fjelnea, je li ovo što radimo sa ovom dopustom u skladu sa našim međunarodnim politikama, sa politikama u sklopu svjetske trgovinske organizacije? Da, to i kažemo u uvodnim izjavama u ovom prijedlogu. Ono što mi ovdje danas radimo e, je komplementarno, dakle sukladno sa nastojanjima Europske unije u sklopu e, STO-a zato što nastojimo nastaviti s proizvodnjom eh, koja je u Europi najsnažnija u svijetu i nastojimo je i nuditi u drugim zemljama. Dakle, to je u skladu sa našim eh, sporazumima o slobodnoj trgovini, odnosno sa tim pristupom. Evo, mislim da je to sve što sam za sada htjela reći. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Riječ sada vraćam izvjestitelju, gospodinu Velkanu, izvolite. Hvala lijepo kolegama na vrlo zanimljivim reakcijama, intervencijama. E, nije baš bilo iznenađujuće da smo čuli i različita, čak diametralno različita stajališta. A što se komisije tiče, njih bih htjela podsjetiti na vlastitu procjenu učinka koju su sami napravili, gdje su i sami rekli da ovaj waiver, problems. Auch die Vidimo što su rekli da predlaže. Prema tome, komisija je sama svjesna toga da je stavljanje na zali, stvaranje zaliha tih generika predstavlja dodatnu vrijednost za naše građane, kako bi što prije došli do tih lijekova, naravno. A osim toga želim vas podsjetiti da je u svjetskoj trgovinskoj organizaciji još 2002. kada smo E, bili jako zaostali kada smo slali još SMS-ove preko mobitela i to nam je bio vrh komunikacije. Dakle, od onda pomislite što se do danas sve promijenilo, a pogotovo u farmaceutskoj industriji. I prema tome, ono što bih ja predložio je da ovo ni u kom slučaju ni tijekom daljnjeg rada na ovom tekstu ničim ne ugrozimo režime zaštite intelektualnog vlasništva. Dakle, vidite, niti bilo kojim stavljanjem stvaranjem zaliha ne bismo imali nikakvu vrstu dozvole da sad počnemo te proizvode prije isteka zaštite i a intelektualnog vlasništva počnemo prodavati unutar na našem tržištu. Jer mi ne možemo tu zamisliti nikakvu ilegalnu aktivnost i to smo željeli spriječiti u korijenu i to moramo i dalje paziti u daljem radu na ovom zakonskom prijedlogu. A inače, jako se veselim svim ovim amandmanima koje ste najavili, jer mislim da ćemo zajedničkim snagama našim građanima omogućiti sigurno e, bolju zdravstvenu zaštitu. Deadline for Hvala vam lijepo. Rok za amandmane je 16. E, listopada u 11 sati. Glasovat ćemo na odboru 26. i 27. studenog, a Očekuje se da će odbor Juri glasovati u siječnju 2019. Sljedeći sastanak odbora biti će 18. listopada od 9.30. Time smo došli do kraja sastanka. Zahvaljujem na sudjelovanju.